Bueno, buenos días. Dobar dan. Možemo započeti s radom. Započet ćemo odmah eh, s izvješćem gospodina Hovita. Na koji način odbor eh, za unovu ovu konvenciju o pravima osoba s E, invaliditetom, kako su njihove zaključne e, napomene provedene. Mi smo pripremili e, mišljenje koje se odnosi na na mišljenje o provedbi konvencije i tih primjedbi. Odbor za zapošljavanje je vodeći glavni odbor za ovaj dosje E, mišljenje je pripremio gospodin Howitt, a rok za amandmane 14.3. u podne. Izvolite gospodin Howitt. Hvala. Jako mi je drago što sam zadužen za ovaj posao i kao što je uvijek slučaj s mišljenjima, jako je teško sažeti e, tekst na glavne stvari i htio sam se ograničiti na nadležnosti ovog e, pododbora. Naravno, postoji niz stvari koje će parlament e, reći, koje treba reći kad je riječ o osobama s invaliditetom, ali ja pododboru e, predlažem da se ograniči na ove četiri stvari koje spadaju u njegovu nadležnost. Prva ključna stvar da se mehanizmi za ljudska prava koja su nam svi svima nama ovdje poznati za e, promicanje provedbe konvencija. To je nešto što se po mom mišljenju ne događa, a nema razloga, nema nikakvih prepreka da se oni koriste. Dakle, to je nešto što treba ponovno naglasiti. Dakle, postoje e, strateški dokumenti vezani uz konvenciju, e, koliko se to koristi stvarno, dakle u, tijekom e, dijaloga o ljudskim pravima i to je nešto što treba istaknuti u brojnim forumima zapravo treba uvrstiti pitanje ljudskih prava to je nešto što stoji u godišnjem izvješću o ljudskim pravima i postoje argumenti na temelju kojih možemo odigrati važnu ulogu u provedbi konvencije. Mislim da to ni na koji način nije kontroverzno, ali mislim da se to trenutno ne događa. Mislim da bi mogao predstavljati pravi korak naprijed. Drugo, mislim da odbor za eh, tu konvenciju rade svoj posao i oni imaju akcijski plan koji bi trebali e, provoditi. Ali u svakom slučaju oni e, zapravo nisu do sada ništa napravili s tim prošlim akcijskim planom. I sada su napravili akcijski plan za 2016. do 2019. E, godinu, ali mislim da trebamo dati konkretne prijedloge. U svakom slučaju to je izazov za komisiju, za to povjerenstvo i mi ćemo im se truditi pomoći. Nadalje, kad riječ o financiranju, kad je riječ o instrumentima, ne vrše se puno praćenja um, toga koliko osoba s invaliditetom ima koristi od različitih financijskih instrumenata za njih namijenjenih i to je također još jedna konkretna stvar koju bismo trebali tražiti kako bismo se pobrinuli da tu dođe do promjene. Prije svega kad je riječ e, o i to e, prije svega u kontekstu svih konvencija koja se odnose na e, ljudska prava. Nadalje, kad je riječ o praćenju, mislim da je potrebno iznaći e, pokazatelje kako bismo zatražili e, praćenje. Mm, za sada ne postoje indikatori niti okviri za to. I UN je govorio o okviru koji bi se na to odnosi i mislim da je to nešto što možemo razraditi na europskoj razini. I posljednja preporuka odnosi se na angažmanu. Kad je riječ o osobama s invaliditetom, uvijek tražimo izravno uključivanje osoba s invaliditetom i njihovih predstavničkih organizacija. E, slogan tog političkog pokreta je da ništa ne činite bez nas. Kada je usuglašena konvencija koja se e, bavi osobama s invaliditetom, njihovim pravima, e, tada su se uključene, bile uključene takve e, organizacije i to je nešto što je bilo jako lijepo vidjeti e, ta stopa sudjelovanja. U našem mišljenju koje smo poslali povjerenstvu rekli smo da se trebaju u određenoj mjeri barem držati te filozofije u e, Ženevi prošle godine nije bilo nikakvih formalnih konzultacija unaprijed oni su e, Postoje konzultacijski tim, bio je izvjestitelj u sjeni, ali zapravo nije tu bilo puno interakcije između njih. I mislim da se ne radi o tome da namjerno to nisu htjeli, već je to način na koji komisija funkcionira i mislimo da bi bilo puno bolje kada bi bili e, otvoreni i uključivi prije izvješća komisije i prije e, Ženeve bilo bi dobro da su e, uključili neke aktiviste za osobe s invaliditetom u rad kako bismo pokazali da politiku vezanu uz osobe s invaliditetom provodimo na drugačiji način. I, i takav, takav, taj ciklus se ponavlja. Mm, stručnjaci provode analize. Ja zapravo ne želim kritizirati komisiju u svemu ovome. Samo mislim da treba promicati ciljeve i primjenu ciljeva konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Mislim da ono što je rečeno treba naprosto promijeniti. Eto, e, to je nešto što stoji u mišljenju pododbora i mislim da je to ispravan stav. Hvala. Eh, eh, Hvala, gospodine Howitt. Rečeno nam je da neki koordinatori klubova ne mogu doći. Netko je zapeo u snijegu, a gospodin Koračevno eh, ne odgovara na naše pozive. Evo, Onda sljedećem govorniku dajemo riječ. Ja, ik heb, eh, ik heb, een, deel, ik heb een deel van de inleiding eh, van meneer Howard gemist, maar... Da, evo, eh, propustio sam jedan dio uvodnih napomena gospodina Howard, ali u svakom slučaju zahvaljujemo na ovaj dobar početak. Dakle, ovaj, ovo mišljenje pokazuje veliki angažman za osobe s invaliditetom. Ja sam sam e, u ovom <laughs> trenutku doduše djelomično invalidan, ako smijem <laughs> tako reći. A dobro, ja sam kod pod e, odbora i kao član klu, isto kluba kao i Helga Stevens iz odbora To isto mi je drago što e, što sam imao priliku sudjelovati u ovom mišljenju. Ja također mislim da ne treba postati hjerarhizacija ljudskih e, prava e, i e, bilo koja vrsta diskriminacije svakako jest nedopustiva i hjerarhizacija tih prava također. Evo samo par nekoliko nijansi ili detalja. U stavku trećem ispravno kažete da bi Europska unija trebala koristiti sredstva za, za inkluzivnost, a ne za e, institucionalizaciju i također da kontrolni sustavi za nadzor trošenja europskih sredstava je nešto što treba ojačati i to bi također trebalo biti učinjeno u raspravi sa civilnim društvom i savezima osoba s invaliditetom. I ispravno se kaže da posebice treba obratiti pozornost na osobe s invaliditetom u e, području migracija i izbjeglica i političkih mjera. I također e, kaže se također e, propisne primjene, primjerene mjere koje bi trebale biti također e, primjerene i ne bi trebale predstavljati e, nepotrebno opterećenje nadalje. E, radi se i o pravima djece, djece s invaliditetom i da se pravo djece u obiteljskom okruženju treba zadržati. Djece moraju moći odrastati u vlastitom obitelju, u vlastitom okruženju, naročito i djeca sa invaliditetom, e, posebice ću to istaknuti u svojim amandmanima i još jednom zahvaljujem na dobroj suradnji. Eh, Hvala. Budući da ostali e, izvjestitelji u nisu ovdje, gospodine Havojt, imate ponovno riječ. Biću kratak. E, hvala gospodine e, Desmekeru. E, mislim da smo jako dobro surađivali na ovome i nisam govorio o izbjeglicama i azilu jer smo rekli da, da to ne bi trebalo biti ovdje. Kad je riječ o razumnoj prilagodbi, vrlo često prevoditelji to zapravo prevode kao nešto što se odnosi na stanovanje, ali radi se zapravo o razumnoj prilagodbi. E, u tom smislu treba napraviti e, test razmjernosti za javna tijela i poduzeća. Pitam se je li e, paragraf koji se odnosi na i izbjeglice i tražitelja azila mjesto gdje bismo to trebali staviti ili možda nije. Nisam spomenuo e, djecu s invaliditetom zato što to nije stajalo u preporukama stručnjaka, a ovo je odgovor na njihove e, preporuke, ali apsolutno osobno nemam mm, ništa protiv da se to napravi. Mislim da ne trebamo biti prebirokratski nastrojeni. Ako želite podnijeti takav amandman, ja ću to rado poduprijeti. E, doista čvrsto vjerujem da se da je potrebno poštovati e, i štititi prava osoba s invaliditetom i uključujući naravno i djecu i djeca i zapravo e, sve osobe s invaliditetom ne bi se smjele institucionalizirati protiv njihove volje. Isto tako to znači da i djeca trebaju e, biti sa svojim roditeljima, to je ideja koju doista čvrsto podupirem. Bilo bi dobro kada bismo mogli raditi zajedno kako bismo došli do, e, do konsenzusa, ali sam jako zadovoljan s ovim što e, stoji u dokumentu. Hvala, gospodine Howitt. Budući da mišljenje o ljudskim pravima je možda mjesto gdje treba naglasiti da osobama s invaliditetom treba pružiti posebnu pozornost, e, prije svega osobama koje prelaze granice Europske unije. E, tako da izbjeglice koje su osobe s invaliditetom, koje ne dobivaju posebnu e, njegu i pozornost, i koji su diskriminirani na dva načina, zato što su s jedne strane izbjeglice, a s druge strane zato što imaju invaliditet. E, I stoga je prelaženje granica za njih još teže. Možda bi u ovom trenutku e, bilo pogodno spomenuti izbjeglice s invaliditetom. Bilo da se radi o psihičkim ili fizičkim e, invaliditetom i mi ćemo pripremiti amandman o tome. Rok za amandmane je ponedjeljak u 12 sati. nismo planirali, ali da, naravno, možete se javiti za riječ. Samo sam bila iznenađena zato što je to nešto što nije bilo planirano, ali ovo ovaj je parlament, ljudi dolaze ovdje govoriti, tako da izvolite. Hvala, ne bih htjela... Ako to nije bilo planirano, e, ne bih htjela stvarati neki problem, ali samo sam htjela skrenuti pozornost na nekoliko činjenica koje bi mogle obogatiti raspravu. Prvo, htjela bih podsjetiti da je komisija javno iznijela svoju obvezu da će provesti preporuke iz zaključnih napomena odbora Konvencije za prava, o pravima osoba s invaliditetom. Drugo, htjela bih reći da postoji interni dokument, interni radni dokument koji se odnosi na Europsku strategiju za osobe s invaliditetom koji sadrži konkretne obveze i e, aktivnosti iz područja vanjskog djelovanja, te da i dalje smo predani njihovoj implementaciji i nakon 2015. godine. I na posljedku da kad je riječ o konzultacijama, Bitno je reći da se komisija sastaje bilateralno, ali i u javnim e, aranžmanima sa različitim dionicima u pripremi izvješća. U kontekstu e, pripreme analize napretka e, europske strategije za osobe s invaliditetom, trenutno je ovdje otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Pozivamo sve da reagiraju. Osim toga postoje i ciljane konzultacije za osobe s intelektualnim oblicima e, invaliditeta, tako da je taj proces konzultacija u tijeku. I na kraju bih htjela reći da europski okvir za praćenje konvencije Eh, je pozvan da u okviru Europskog izaslanstva sudjeluje u dijalogu u Ženevi. A Europski eh, forum za osobe s invaliditetom je jedan od eh, članova. Međutim, taj forum je odlučio da će on ići samostalno i mi nemamo ništa protiv te njihove odluke. Evo, to su neke činjenice koje sam ipak htjela podijeliti s vama. Hvala. Gospodine Howitt, čini mi se da vi morate otići, ali vidim da je došao gospodin Kovačev. Aha, ne, to nije on. Dobro, u tom slučaju možemo li napraviti kratku pauzu, zato što će e, sa raspravom sljedećoj točki dnevnog reda započeti u 9.40. Bueno, vamos a continuar. E, nastavimo s radom. Señora Quistu Drowall, je prononce vraiment mal son nom. E, gospodin Kristof Rowald, nadam se da sam dobro izgovorila. Znači, znamo kako izgleda nacrt mišljenja o e, preporukama parlamenta o e, društvenim i okolišnim standardima u području ljudskih prava i odgovornosti poduzeća. Ovaj odbor daje nacrt mišljenja za Međunarodnu odboru o trgovini i u ovom izvješću se bavi provedbom e, preporuka e, koje je dao parlament. Ima 64 amandmana. Prosto to je zato što nema nikoga u švedskoj kabini, zato nemate prijevod. Svenska je. Oprostite, u finskoj kabini vam nema nikoga, u tom će biti problem. Dakle, 64 amandmana koji su podneseni. Znači, gospodin Kristof Rovol, izvolite e, riječ, e, a e, glasat će se 4. travnja, novi rok je 4. travnja, gospodine Rovol. Äh, ähm, Zahvaljujem. Dakle, što se govori o, kad se govori o provedbi preporuka koje su 2010. izdane od parlamenta o socijalnim i okolišnim e, standardima, ljudskim pravima, i korporativne odgovornosti. Sve su to teme koje treba obuhvatiti i oprostite u sporazumima o trgovini. Sada, pet ili šest godina nakon tog izvješća, tada e, u odboru INTA, znači pitanje je što je sada s tim preporukama i kako to sada stoji, znači oko ovih e, temama. Znači kako ove teme nekako spojiti sa nekim od konkretnih tvrdih tema. Dakle, od 2014. brojni e, članovi ovog odbora, članovi su i odbora INTA. I to je zapravo nešto što je E, se e, u mojoj dugoročnoj karijeri ovdje u parlamentu još nikada nije dogodilo da imamo e, gospodarski odbor i koji se bavi sa više filozofskih pitanja i pitanja ljudskih prava i to je zapravo nešto što je upravo na ovoj liniji aktualne evolucije cijele stvari. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, kao što je već rečeno, 4. Eh, travnja imat ćemo glasanje u AFET-u i u tom smislu ovdje sada govorimo o izvješću i o mogućim eh, kompromisima uz ovo izvješće. Nadalje. Eh, prva stvar, zahvaljujem svima, svim kolegama koji su se potrudili staviti kompromise na ovaj e, predlog i također se bavili onim e, tezama koje sam ja postavila i koji su se također kasnije pokazali spremnim na niz telefonskih konferencija i drugih e, bilateralnih razgovora dati svoje mišljenje i o kompromisima te sklopiti kompromise. Puno hvala na suradnji. Hvala i suradnicima svim e, zastupnicima kao i suradnicima iz kluba. E, pred sobom vjerojatno imate, u svakom slučaju ja imam, e, jedan niz od 11 kompromisa i pokušala sam u razgovoru sa mnogima što je u najvećoj mogućoj mjeri sva ova mišljenja nekako ukupiti na jedno mjesto na koherentan način. Na kraju krajeva to e, ono što me je najviše bilo možda problematično je bio e, kompromisni prijedlog 7 e, gdje se govori konkretno o situaciji u EU i Vjetnamu. Ali također mislim da će i neki od autora možda se htjeli očitovati o tome, ali mislim da smo se negdje našli na ovom e, sa ovim tekstom. Dakle, neću sada čitati tekst jer e, znam da svi znamo čitati, ali znači ako se slažemo s ovim tekstom, e, onda je situacija zapravo prilično jednostavna kod glasanja koji će se e, održati kao što je rečeno 4. travnja i onda ćemo dva tjedna kasnije e, u e, glavnom odboru INTA također glasati o tom izvješću kao što sam rekla na početku više niz ljudi koji sjede ovdje sjedi u odboru INTA i vjerujem da da ćemo biti dovoljno snažni da e, se probijemo sa ovim mišljenjem i u pogledu ljudskih prava. Hvala na suradnji i evo, e, e, rado ću, rado ću poslušati raspravu, ali još jednom hvala na suradnji. Muchísimas gracias. Eh, voy a dar la palabra en Zahvaljujem. Kao prvo. Mogu li e, dati riječ Klausu Zahvaljujem izvjestiteljici na e, dobrom i temeljitom radu. Mogu li unaprijed reći nešto? E, meni je u ovom izvješću upravo ono što ste vi odradili posebice važno, jer moram reći da sam ponekad frustrirana o tome koliko se malo e, odredbe o ljudskim pravima zapravo uključuju u trgovinske sporazume, a često ignoriraju kad i jesu. Zbog toga mi je ovo izvješće toliko važno. Imam samo par e, kratkih napomena o kompromisnim prijedlozima. E, jer se pod jedan kaže, naime imam samo engleski tekst ovdje, s jedne strane ljudska prava, a društveni okolišni standardi s druge strane. Dakle, mislim da ne bismo to trebali ovako postavljati kao e, jednu suprotnost, kao jedan kontrast, jer okolišni standardi su također stvar koja je povezana s ljudskim pravima, pa ne bih da to nekako stoji u kontrastu, jer to zapravo nije istinski kontrast, nego da to nekako spojimo zajedno. Nadalje. Sljedeća točka u kompromisnom prijedlogu tri stoji u izmijenjenom tekstu i nadam se da ćete ga naći. Where is the long term positive impact počinje? Što se tiče dugotrajnog učinka ljudskih prava na e, poslovni sektor u Europi i tako dalje. Je li to doista tako? Nekako sumnjam da kada e, to pogledam e, u recimo stvarnom kontekstu, to znači da ili to moramo možda bolje nekako obrazložiti ili možda to izostaviti. Možda ne bismo to trebali gledati tako e, e, kategorički. Nadalje, e, kompromisni prijedlog pet, gdje stoji preporuča i tako dalje promicanje demokratskih e, vrijednosti interesa. Što su pak e, demokratski interesi? Ja možda bih brisao riječ interes da ne bude baš democratic interest, e, to mi je malo čudno. Ali dobro, evo toliko od mene i još jednom zahvaljujem na dobroj suradnji. Gospodin David Martin. Zahvaljujem. Kao što je prekla, rekla, mi smo usko surađivali u, po ovim pitanjima i mislim da je ovaj odbor jasno rekao da ljudska prava i korporativna odgovornost nisu nešto u kontrastu sa trgovinskom politikom, nego integralni dio toga i također, kao što rekla u uvodu, imam jedan problem e, oko kompromisa sedmog. E, rado ću ga, mislim, poduprati, ali moja poruka bi išla malo više prema komisiji. Naime, u jednoj rečenici imamo žale činjenicu što nije provedena procjena ljudskih prava o Vjetnamu, a onda se odmah kreće dalje da pozdravljamo ex post evaluaciju sporazuma. Dakle, nije da mi ex post e, evaluaciju vidimo kao nadomjestak e, za normalnu evoluciju. Znači da to nije Godliv e, zapravo željela to reći, ali tako se nekako stječe dojam kad se čita taj tekst, obzirom da smo 2010. rekli da bi svaki trgovinski sporazum e, trebao se temeljiti na procjeni i ocjeni učinka na ljudska prava koja bi trebala biti unaprijed. I znam da je to za SEAN rađeno za cijelost, a ne zasebno za Vjetnam, ali svejedno trebamo reći komisiji da ćemo im e, doista inzistirati na tome kada će se u budući e, nešto tako raditi bez procjene učinka ljudskih prava. Dakle, ali inače podupiram amandmane svakako. Hvala, vrlo jasno. E, želi li još netko u ovom trenutku uzeti riječ? E, gospodin e, Kristof Rovolt, želite li odgovoriti? Gospodin Kristof Rovolt, želite li odgovoriti? Glaube ich gibt es hier ähm, einen recht großen Hvala, vidim da ovdje postoji dovoljno veliki konsenzus, a što se tiče napomena koje su koje kolega iznio, mislim da je riječ interes e, u kompromisu petom ipak možemo brisati. Tu ste u pravu. Pitanje je zapravo što je to da, dobro demokratski interes. Dobro, zašto ne brišimo to? i kad kažete ovo s jedne strane, s druge strane on one side, on the other side, da tu ne bi trebalo ići u jedan kontrakt. Ja mislim da bi možda ipak bilo bolje držati se teksta kakav jest ovdje. Naime, prvo ne radi se baš o toliko temeljne razlike, ali ipak je to sve na neki način međusobno povezano, tu ste u pravu, ali svejedno je činjenica takva da recimo E, tradicionalno ili u običajnoj e, trgovinskoj politici, politici, ekonomskoj politici se uvijek kaže da se e, uvijek radi o ekonomskim faktorima, a drugi faktori se zapostavljaju, a da se onda kaže da se i e, tržišno natjecanje može donijeti prednosti i sad smo se udaljili ovdje od klasične trgovinske teorije i mislim da ovim udaljavanjem e, da Europski parlament e, e, se približio parlamentarnoj sjednici VTO, ali mislim ne, možda nije, te, možda nije zgorega reći da postoji i jedno i drugo. Mislim da se ovako jasnije to izražava. Osim toga dijelim mišljenje kolege Martina o pitanju Vijetnama. Naime, nije bila namjera ovdje reći da nam to sve nije potrebno. I sada poruka u smjeru komisije mislim da je jasna možemo ako je potrebno još jednom na plenarnoj sjednici to još jednom jasno i glasno izraziti. Još jednom hvala na ovoj raspravi i na vašem, vašoj potpori. Hvala. Glasanje, kao što smo rekli, 4. travnja. Hvala još jednom na ovoj raspravi. Estamos esperando la llegada de la señora O'Reilly eh, para el... Čekamo gospođu O'Reilly eh, za sljedeću točku dnevnog reda koja će doći u 10 sati. Eh, završili smo ovu točku dosta brzo. Pa sada imamo još eh, pauzu do 10, još 5, 10 minuta. Hvala. Bueno, son las se ha acabado el recreo, así que... Dobro, sad dolazimo do kraja pauze, deset sati. Moramo sada prijeći na vrlo važnu temu, a radi se o uvođenju sasvim novog presedana. Nadam se da će nam se moći pridružiti e, gospođa O'Reilly e, tijekom rasprave. 2014. godine Međunarodna federacija za ljudska prava te e, Vjetnamski odbor za ljudska prava. Ispričavam se, ako razgovarate na telefon, molim vas, budite tiše. Međunarodna federacija za ljudska prava te Vjetnamski odbor za ljudska prava kontaktirali su s e, europskim ombudsmanom te su rekli da Europska komisija nije provela e, ocjenu učinka na ljudska prava u kontekstu pregovora e, s Vijetnamom o e, potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini. 2015. godine Europski ombudsman je dao izjavu da Takav propust predstavlja primjer lošeg upravljanja Europske komisije. E, ombudsman je preporučio da se takva e, ocjena učinka provede što je prije moguće. Nakon toga donesena je odluka i e, ombudsman je ponovio da Europska komisija nije iznijela valjene argumente kojim bi opravdali neprovođenje prethodne ocjene učinka na ljudska prava u kontekstu pregovora s Vijetnamom. Bio je to primjer lošeg upravljanja. Sada su pregovori dovršeni i sada je taj problem nemoguće riješiti. Tako da, kao što sam rekla, čekamo da nam se pridruži europski ombudsman, gospođa Emily O'Reilly. Ali imamo eh, gospodina Desa Bulka, koja, koji odnosno koja predstavlja Međunarodnu federaciju za ljudska prava, ona je stalna predstavnica te organizacije, tako da ću njoj predati riječ, ona će objasniti vlastitu intervenciju za koju mislim da je dosta važna. Također nam može reći što se još može napraviti. Izvolite, gospođo. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Najviše hvala. Hvala na pozivu. i hvala vam što ste nam dopustili da eh, iznesemo svoj stav o ovom slučaju koji predstavlja pravi presedan i nadamo se da će on infine dovesti do eh, poboljšanja trgovinskih sporazuma i sporazuma o ulaganjima te te zaštitnih mjera koje će nam zajamčiti da takve politike i ugovori budu eh, od koristi za ljudska prava, a ne na štetu po njih. Želio bih ovom prigodom objasniti glede ovog sporazuma svjetnamom zašto smatramo da danas ovu raspravu treba smatrati zaključenom. Po našem mišljenju bilo bi nezadovoljavajuće za parlament, države članice i vijeće da jednostavno samo prime na znanje činjenicu da nije bilo ocjene procjene učinka na ljudska prava, te da okrenu stranicu smatrajući da će možda neka buduća procjena učinka zadovoljiti pravne kriterije legalnosti. Procjena učinka na ljudska prava nije naime formalnost. Ona ima jasan cilj, a to je da se u datom trenutku, u trenutku kada treba zaključiti E, sporazum, ugovor ili e, potvrditi ga, odobriti ga, on ima za cilj da se opravda sukladnost tog ugovora sa ugovorima, temeljnim ugovorima Europske unije, te da sve postojeće klauzule u tim sporazumima i da tu Europska komisija, parlament i vijeće u konačnosti se odluče za najbolje mogućnosti kako bi pomirili sve ciljeve i obveze Europske unije, a u tome svemu naravno treba biti jamstvo da će taj sporazum biti od koristi za ljudska prava, a ne njima na uštrb. Dakle, to nije formalnost, ja smatram da rasprava nije zaključena i ako je loše upravljanje od strane komisije takvo da je e, prerano e, zaključilo E, tu istragu prije što je dobila konačnu dozvolu e, europskog ombudsmana. Dakle, taj sporazum još uvijek nije zaključen, nije stupio na snagu i dokazano je da se može vratiti e, unazad i nastaviti s radom, zaključiti rad kao što je to bio slučaj s Kanadom. Dakle, treba uspostaviti sve zaštitne mjere o kojima ću malo kasnije govoriti. Dakle, sve u svemu, što se tiče Europske lige za zaštitu ljudskih prava i e, Vjetnama, ne možemo se zadovoljiti sporazumom takvim kakvim je danas predložen i njegovim nacrtom trenutnim. Konstatacije su jednostavne, ne postoji nikakav izričit spomen ljudskih prava u tom ugovoru, osim u preambuli a nepostojanje ispominje se članak samo 57. članak partnerskog sporazuma. Što se nas tiče, to je u potpunosti nedostatno iz čitavog niza razloga. Što se tiče preambule, ugovorne strane e, nisu se obvezali preambuli da će poštovati ljudska prava, ne, ne. Samo su rekli da se više manje sjećaju postojanja univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Ako gledamo sudsku e, praksu u arbitražama, e, vidimo koliko takva činjenica e, nema nikakva smisla kada se radi o zaštiti ljudskih prava. Dakle, reći da se samo sjećamo postojanja neke tamo deklaracije, to nije dovoljno. Odredba koja je predviđena u ugovoru s Vjetnamom je dovoljno nejasna, višestruko nejasna, jer postoji mogućnost suspenzije i to je u biti nešto što zahtjeva e, dodatno tumačenje u tom ugovoru. I ta klauzula o ljudskim pravima je nešto što Europski parlament kritizira već 10, 15, 20 godina jer e, na sve moguće načine je dokazan, su dokazana ograničenja e, jer pokazano je da ne omogućuje da se zaštiti ljudska prava niti da se utječe i na koji način na trgovinske politike. Dakle, preambula e, o klauzuli za ljudska i klauzula o ljudskim pravima po našem mišljenju nije E, učinkovita. E, poglavlje o e, održivom razvoju se ne tiče ljudskih prava, nego samo o, se tiče okoliša. Dakle, sve u svemu, u ovom sporazumu sa Vjetnamom nema apsolutno nikakva spomena međunarodnog prava ljudskih prava, ljudskom i o ljudskim pravima koje bi trebalo e, primorati ulagače da se zalažu za ljudska prava. Nemo nikakav pravni mehanizam da se to zajamči. Pravo ulagača i njihove kompenzacije ni na koji način im ne nameću poštovanje ljudskih prava. Dakle, da li tu postoji sučešće ili ne glede povrede ljudskih prava, da li postoji sučešće, sučešće u toj povredi ljudskih prava sa vladom Vjetnama, to još treba dokazati. U svakom slučaju komisija se referira na čitav niz instrumenata koji se tiču navodno ljudskih prava, dakle tu su partnerstvo, dijalog i suradnja za razvoj. A postoji čitav niz dokaza koji upućuju na to da su ti instrumenti, tradicionalni takozvani instrumenti, nedostatni kada se radi o sučešću poduzeća i države glede povrede ljudskih prava, pa imamo evo, slučaj s Kambodžom već 14 godina i tu nemamo nikakav sporazum, već jednostavno sporazum o preferencijalnim tarifama, no o, tu imamo tu istu klauzulu o dijalogu za ljudska prava i o suradnji za razvoj, dakle te iste tradicionalne mjere. I u tom slučaju poduzeća i država Kambodža su suučesnici već čitav niz godina e, otimanja u slučajevima otimanja zemljišta od seljana koji više nemaju nikakvih e, sredstava za život, nikakve kompenzacije. Mi smo ovo preuzeli u svoje ruke već e, odavno, odnosno prokazivali smo ovo, mehanizam nije bio učinkovit, a što se tiče suradnje za razvoj, sve svi dionici peru ruke od toga, bilo da se radi o Europskoj uniji ili u zadnjem slučaju o Njemačkoj. Dakle, jasno je da su ti mehanizmi, ti instrumenti nedostatni, dakle nužna je prava referenca na e, međunarodno pravo, ljudska prava i obveze e, ulagača da se to ispoštuje potrebno je da Europska unija, države članice i partneri to ispoštuju i moramo imati jedan sustav izravne e, mogućnosti u, izravnih tužbi. Smjernice već postoje e, glede pravo e, glede prava trgovinskog prava i tu imamo situacije kojima se, kojima se bavi e, kao proizvodnja račića u Tajlandu gdje imamo gdje su radnici u doslovno ropskom odnosu a što se tiče odnosa između ulagača i države, tu imamo situacije gdje autohtona stanovništva koja e, su kojima su priznata prava u nacionalnom e, pravosuđu u Ekvatoru, e, na kraju se nalaze u situaciji u kojoj im se odbija odšteta u sukobu sa državom i tu ulagači izlače sve u svemu isključivo dobiti. Dakle, smatramo da ovaj sporazum s Vjetnamom i svi budući dogovori, sporazumi koji će biti izrađeni na isti način i u kojima Europska unija usprkos e, žalbi koja je uložena Europskom ombudsmanu i usprkos konstataciji da imamo problem, dakle, e, opet su odbijeni, e, odbijene izmjene tih uvjeta. Dakle, smatramo da u takvim situacijama je situacija jako ozbiljna jer Europska unija sudjeluje u fragmentaciji međunarodnog prava. Jer ako usporedimo to s nekim zemljama e, gdje su svačija prava e, e, zaštićena, ovdje vidimo da postoje različite razine zaštite. Dakle, ulaga, ulagači imaju izravan pristup sucima s jednim učinkovitim mehanizmom za ostvarenje kompenzacije i brzog odgovora. A u slučaju trgovinskih odredbi imamo odnos, odnos između, države između država. U ovim mehanizmima e, zaštite e, rad, na radu imamo e, što se tiče ljudskih prava samo spomen svih tradicionalnih instrumenata čija ograničenja poznajemo, a koji su izvan tih trgovinskih sporazuma. Dakle, naša konstatacija, a ovo je moje zaključna riječ, dakle, ne smijemo stati na tome i činjenica da nije bilo procjene učinka nije pusta formalnost. Činjenica što nije bilo procjene učinka znači da Europska unija nije izmijenila klauzule e, sporazuma o ulaganju i trgovini na način da se zaštite sva svo stanovništvo. Među tim mehanizmima mora postojati jedan mehanizam e, direktne žalbe Mislim da o tome treba i dalje raspravljati, te da komisija e, ispravi to što je napravila. Hvala. E, merci beaucoup. E, Najviše hvala. Dobro, sada ću odmah dati riječ našoj zaštnici naroda, dakle pravobraniteljici koja je pratila ovaj ovaj proces od početka. Izvolite, gospodin Rajli. Puno vam hvala na ovom uvodu. Dobro jutro svima. Kao što znate, kao što znate razgovaramo danas o činjenici da je Europska komisija zaključila e, pregovore o e, sporazumu o slobodnoj trgovini s Vijetnamom, ali taj sporazum treba ratificirati Europski parlament. Prije dva tjedna ja sam dovršila svoju istragu o pritužbu o tome sporazumu. Ta istraga poteknuta je pritužbom e, iz e, kolovoza 2014. godine e, dviju nevladinih organizacija, Međunarodne federacije za ljudska prava te Vjetnamskog odbora za ljudska prava. Te, ti prigovori nisu se odnosili na sadržaj, već na činjenicu da tijekom odnosno prije pregovora Europska komisija nije provela ocjenu učinaka ovog sporazuma na ljudska prava u Vjetnamu. 17. travnja 2014. godine e, bila sam svjesna kada sam pokrenula e, svoju istragu da Europski parlament je bio usvojio rezoluciju kojom traži od komisije da provede ovakvu vrstu e, ocjene u kontekstu ovog sporazuma s Vijetnamom. Također su naglasili da je potrebna njihova suglasnost za sporazum. U trećem mjesecu 2015. godine na temelju moje istrage, ja sam preporučila komisiji da odmah provede takvu e, ocjenu. To se vidi i u mome zaključku da komisija e, koja odbija to provesti e, zapravo na neki način daje primjer lošeg upravljanja. Kas, kasnije tijekom srpnja 2015. godine komisija je odbila moju preporuku i nastavila s pregovorima. E, ti pregovori, kao što sam već rekla, završili su e, prošlog e, prosinca. Trgovinski pregovori imaju namjeru pospješiti gospodarstvo, ali ne donose uvijek pozitivne promjene za sve ljude koji žive u zemljama koji su obuhvaćeni tim sporazumima ponekad imaju negativne posljedice na ljudska prava. Stoga je važno znati e, da li sporazum Europske unije s Vijetnamom može imati negativne posljedice za vijetnamski narod. Zemlju, e, dakle Vijetnam je zemlja koja gdje već postoje određeni problemi s ljudskim pravima. Stoga mislim da je bolje to pitanje postaviti prije potpisivanja trgovinskog sporazuma, a ne kasnije. Prethodna ocjena učinka na ljudska prava je kritički, odnosno ključni alat, preventivni alat. Cilj je anticipirati i izbjeći sve negativne e, posljedice predloženog sporazuma. Alternativa je da se problemi otkriju kasnije i tada pokušaju riješiti problemi. E, to je bio zapravo, a upravo je to bio stav Europske komisije kada je e, poslala odgovor na moju preporuku. Međutim, ja nisam baš uvjerena da je to prihvatljiv pristup. Članak 21 Lisabonskog e, ugovora naglašava da djelovanje Unije na međunarodnoj sceni treba biti rukovođeno načelima koji su e, je nadahnuli na integraciju, razvoj i proširenje i koji želi dalje širiti e, u ostatku svijeta. To su načela demokracije, vladavine prava, univerzalnosti i neodjeljivosti ljudskih prava i temeljnih sloboda, poštovanje za ljudsko dostojanstvo, načela jednakosti i solidarnosti te e, zaštita načela iz e, povelje e, Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Stoga sam bila razočarana kada je u srpnju 2015. godine komisija odbila moju preporuku. Komisija je prvo ustvrdila da pregovori o ovom trgovinskom sporazumu su zapravo nadgradnja pregovora s Asanom koji su pokrenuti prije nego što je komisija počela s ovom praksom provedbe prethodnih ocjena učinka na ljudska prava. Komisija je tvrdila da njezina e, odluka da provede takvu vrstu ocjene na sustavni način se ne može primjenjivati retroaktivno E, također je rekla da zaštita ljudskih prava u Vijetnamu se može ostvariti putem drugih instrumenata, te da ovaj trgovinski sporazum je institucionalno i pravno povezan e, sa sporazumom o partnerstvu i suradnji između Vijetnama i Europske unije, koji je potpisan u lipnju 2012. godine, te da taj sporazum sadrži klauzule o ljudskim pravima, demokraciji, vladavini prava i sigurnosti. Također je spomenula određene odredbe koje su predložene za ovaj sporazum o slobodnoj trgovini, te koje su e, relevantne za ljudska prava. Komisija je rekla da ljudska prava i pitanja vezane ljudska prava su već e, spomenuta i da se njime e, bave u kontekstu pregovora o sporazum o slobodnoj trgovini, te da postoji snažan e, okvir za zaštitu i promicanje ljudskih e, prava. Komisija je rekla da će nastaviti promicati ljudska prava putem netrgovinskih mjera, kroz poboljšani politički dijalog, javne izjave, e, djelovanje vanjske politike, interakciju sa civilnim društvom i aktivistima za ljudska prava, kroz europske razvojne programe i projekte. Prema komisiji nije bilo potrebe i nema potrebe za dodatnom, odnosno odvojenom prethodnom ocjenom učinka. Komisija je rekla da namjerava provesti evaluaciju učinka e, sporazuma o slobodnoj trgovini na ljudska prava nakon što on stupi na snagu. Ja ne mislim da su ti argumenti e, uvjerljivi i stoga sam e, kritizirala komisiju. Ja se slažem s komisijom da europski zakoni prema u obliku koji postoji sada postoje sada ne, nalažu strogu obvezu da se takva ocjena eh, učinka na ljudska prava provodi unaprijed. Međutim, ja mislim komisijino odbijanje da je provede u kontekstu ovih pregovora je suprotno duhu eh, odredbe članka 21 Lisabonskog ugovora. I činjenica je da eh, komisija nije pravno obvezna provesti takvu vrstu ocjene prethodno, ali odluka da to ne učini e, odražava e, e, odražava da, ne, da komisija ne djeluje na način koji je u skladu s najvišim vrijednostima i načelima Europske unije. I to za mene predstavlja primjer lošeg upravljanja. U svojoj odluci naglasila sam da je u akcijskom planu za ljudska prava i demokraciju za razdoblje od 2012. do 2014. godine koji je usvojen dan prije početka pregovora s Vijetnamom, da je vijeće pozvalo komisiju da uvrsti ljudska prava u sve ocjene učinka koje se odnose na e, trgovinske sporazume. U međuvremenu sam primijetila da u akcijskom planu za razdoblje od 2015. do 2019. godine E, je vijeće tražilo komisiju da nastavi razrađivati do 2017. godine čvrst pristup analizi učinaka na ljudska e, prava trgovinskih i investicijskih sporazuma putem prethodnih ocjena učinka na ljudska prava zajedno sa ocjenama učinka na održivost te e, ocjenama, odnosno evaluacijama nakon početka provedbe takvih sporazuma. Dosta sam stoga bila iznenađena argumentom koje je predstavila komisija da nije potrebna takva prethodna e, ocjena. Podsjetila sam komisiju u svojoj preporuci da poštovanje ljudskih prava ne može e, biti nešto što podliježe e, određenom trenutku te da nije dobro predoslovno tumačenje obveza komisije. Prihvatila sam stav komisije da prethodna ocjena učinka na ljudska prava koja bi se provodila zajedno E, sa ocjenom učinka na okoliš i na društvo može biti e, jednako učinkovita kao i zasebna ocjena učinka na ljudska prava. Međutim, nijedna takva ocjena nije bila napravljena u kontekstu ovog e, ovih pregovora, te u kontekstu multilateralnih pregovora s ASEANom prihvaćam da je komisija pokušala ublažiti ublažiti e, tu činjenicu spominjanjem drugih sporazuma i odredbi. Međutim, nisam uvjerena da je to dovoljno, zato što odredbe iz drugih e, ugovora e, te drugi instrumenti nemaju istu namjenu kao što ovaj sporazum bi trebao imati. Isto tako, provedba takvih evaluacija nakon što sporazum stupi na snagu te razrada općenitih politika instrumenta za promet promicanje ljudskih prava je sve nešto što se može smatrati e, pozitivnim inicijativama, ali nema istu namjenu kao prethodna ocjena učinka na ljudska prava. E, namjena ovog analitičkog alata je, prema mome razumijevanju, da e, sporazum o slobodnoj trgovini prilikom implementacije neće dovesti do kršenja ljudskih prava i obveza povezanih s time. Stoga je bolje da se već u fazi pregovora sve mjere koje se usuglase moraju podlijegati prethodnoj e, procjeni učinka na ljudska prava. Također sam naglasila da je komisija svjesna e, posebnog stanja ljudskih prava u Vijetnamu, te je važno provesti stoga takvu vrstu ocjene prethodno. Žao mi je što e, komisija nije, kao odgovor na moju preporuku, pristala promijeniti stav te odlučiti provesti ocjenu učinka na ljudska prava prije završetka pregovora s Vijetnamom. Pri završetku istrage kritizirala sam e, komisiju što nije dala e, valjane razloge koji bi poduprli njihovo stajalište da nema potrebe za takvom vrstom ocjene prije dovršetka pregovora. Međutim, Pozdravljam činjenicu da komisija namjerava provoditi takve vrste ocjena učinka na ljudska prava u budućim pregovorima, zajedno sa ocjenom učinka na okoliš i na društvo, te da želi e, provoditi evaluacije učinka na ljudska prava nakon što ovaj e, trgovinski sporazum stupi na snagu. To je pozitivna promjena i sasvim sam sigurna da sve zainteresirane strane će paziti da se to doista i dogodi. Hvala na pozornosti. Najviše hvala, gospođo O'Reilly. Sada bih e, najprije dala riječ e, kolegama zastupnicima. Dakle, bilo sad ili nakon objašnjenja komisije. Možda bi bilo najbolje da sada se prvo Europska komisija očituje, a onda da postavite pitanja. Dakle, gospodin Mauro Petričali, e, zamjenik direktora E, opću upravu za trgovinu Europske komisije. Izvolite e, nam recite koju je riječ o sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vjetnama. Najviše hvala predsjedavajuća. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, veliko je zadovoljstvo biti u mogućnosti pred vama objasniti politiku komisije glede ovog pitanja. Dopustite najprije da formalno E, kažem da smo zaprimili prije nekoliko dana e, odluku um, Europske pravobraniteljice. Dakle, što se tiče te odluke, ja nisam u mogućnosti da formalno odgovorim na taj dopis. To će biti pravno razmotreno i objasnit će se, no sada mogu e, pokušati objasniti zašto i kako je komisija napravila do sad i što namjerava u budućnosti. Ako mi dopustite, predsjedavajuća, ja ovdje imam i određene prijedloge o načinu buduće suradnje glede ljudskih prava i trgovinskog odnosa e, s Vjetnamom. Što se tiče procjene učinka i trenutka kada do toga treba doći. Dakle, komisija je uvjerena da prethodna procjena učinka na ljudska prava jest važan instrument i možda je danas najprikladniji instrument koji nam je na raspolaganju kako bismo doista valjano procijenili situaciju o ljudskim pravima u zemlji s kojom pregovaramo te s kojom pokušavamo uspostaviti trgovinske odnose i možda to omogućuje čak da se ide i korak dalje od procjene učinka i da se utječe na ljudska prava u toj zemlji. Dakle, iz tog razloga je komisija odlučila sistematično provoditi ocjenu učinka na ljudska prava. I u tijekom mi ćemo imati i ex post procjenu i periodične procjene učinka. Dakle, tu nema nikakvih neslaganja, bilo o načelima, bilo o potrebi stjecanja holističkog pregleda europskih politika, a što se tiče trgovinskih politika, i prikladnosti instrumenta. Tu mogu reći, dakle, što se tiče Vjetnama, ako se ne varam, politika je djelovala prema eh, mandatu koji je dobila od vijeća 2007. godine individualni pregovori su e, omogućeni 2009. koji su ponovno počeli, nastavili 2011. godine, dok se rasprava o razriješila o prethodnoj procjeni učinka, mi smo se već bili približili zaključivanju sporazuma. Predsjedavića, kada se komisija složila da je prethodna procjena učinka e, za ljudska, o ljudskim pravima e, složila da je to najbolji instrument, e, mi nismo mogli to primijeniti na ovaj strgovinski sporazum. Kao drugo, žalimo zbog čestih zamjena administrativnih, odnosno upravnih, političkih i pravnih obveza. Komisija ima odgovarajući mandat koji je dobila od vijeća koji je jako precizan komisija ima obveze, ugovorne obveze, prekovaračke obveze glede mandata i imamo zakonodavna ograničenja e, u djelovanju. Komisija nastoji odrediti političke orijentacije s kojima smo se svi složili na najbolji mogući način u određenim okolnostima. Stoga odluka gospođe O'Reilly koja je koja je jako dobro sažeta, mislim ja to neću ponavljati, to su javni tekstovi. Mi smatramo da u usred tranzicije ostvariti neke ciljeve oko kojih se slažemo potrebljujući drugačije instrumente nego oni za koje smo se već ranije dogovorili, to nije pitanje uprave, već političko pitanje. To nije isto kao reći da rezultati tih procjena kakvi god bili, da su adekvatni ili nisu. To nije predsjedavajuća stvar uprave, već politike, a politiku ne određuje Europska komisija, već Europska unija. Po našem mišljenju nije točno tvrditi da nema poveznice i relevantnosti u politici komisije. Politika Europske unije, kao što su to vijeće i Europski parlament e, odlučili, jeste da zaštita ljudskih prava mora biti ostvarena kroz e, sporazum o partnerstvu koji ima jako jasne i ograničavajuće pravne klauzule i e, predlaže se također korištenje slobodno-trgovinskog sporazuma. To je sad komisija u potpunosti izvršila, u potpunosti se drži, držeći zajedničkog pristupa oko kojeg su se složile države članice i koji je podržao Europski parlament. E sad, da li je taj pristup dostatan da bi se zajamčila zaštita ljudskih prava u Vjetnamu? Ne mislim da itko od nas ima ikakvih zabluda toga glede slobodno trgovinski sporazum ili sporazum o partnerstvu nemaju za cilj da ostvare promjene unutar režima. Oni su tu kao poticaj da dotična zemlja održava ili započne dijalog i da se iznutra popravlja situacija s vremnom. Mi smatramo da u slučaju Vjetnama, za koji svi znamo e, da je e, blago rečeno e, daleko od idealnog, dakle, da su smatramo da su odnosi koje smo izgradili s Vjetnamom da su ostvarili određeni napredak s vremenom i mi računamo s daljnjim poboljšanjem situacije u budući. Zaključno predsjedavajući želim reći da je komisija eh, apsolutno spremna eh, primiti kritiku glede načina nad koji smo postupali i pristajemo da slažemo se da je moglo bolje raditi, biti precizniji. Komisija je spremna eh, primiti E, na to kada se kaže da bilo da se radi o partnerskom sporazumu ili slobodno trgovinskom sporazumu da ti instrumenti nisu savršenstvo i savršeni instrumenti za zaštitu ljudskih prava u e, partnerskim zemljama, no istovremeno komisija smatra da je napravila sve što je bilo u njenoj moći s obzirom na okolnosti kako bi se e, pomoglo situaciji ljudskih prava u Vjetnamu ono što bismo mi mogli napraviti da e, kako bi Vjetnam e, održao i poboljšao svoj dijalog o ljudskim pravima sa Europom, e, mi to nastojimo napraviti. Ako se bude odlučilo da su ove politike nedovoljne, i ako se vijeći parlament slože oko toga, tu se otvara drugo pitanje, to više nije pitanje uprave, već određivanja politike, politik, a komisija je uvijek spremna sudjelovati u takvim raspravama i spremni smo promijeniti te politike, odnosno prilagoditi se promjeni tih politika. No, i dalje je činjenica da smo o tome raspravljali godinama, znamo da međunarodni sporazumi nisu ti koji mogu preko noći polučiti promjene na polju zaštite ljudskih prava. Postoje određene situacije u kojima Unija odbija pregovarati s nekim zemljama, jer prag prihvatljivosti, odnosno neprihvatljivosti je već prekoračen. A situacije u kojima smatramo da dijalog usprkos neprihvatljivim akcijama e, da je dijalog i dalje najvažniji, e, tu nastavljamo raditi, a to je slučaj s Vjetnamom. I zaključno, predsjedavajući, želim reći da je ovo e, postupak u tijeku, a sudjelovanje parlamenta u takvom postupku u tijeku je ključnog značaja. Vidjeli smo što je parlament mogao napraviti na terenu u Vjetnamu što se tiče trgovinskih pitanja, uvjerili smo se koja je e, koji je doprinos parlamenta, vidjeli smo to na općoj političkim, kulturnim odnosima, partnerskim odnosima, mi želimo e, sugerirati još veće sudjelovanje Europskog parlamenta na terenu e, i u polju zaštite ljudskih prava. E, to bi bilo od velike koristi. Mi smo s tim o tome razgovarali sa izaslanstvom Europskog parlamenta u Hanoju. Naš poslanik bi sa velikim zadovoljstvom olakšao posjet te delegacije Vjetnamu i nadležnim tijelima u Vjetnamu, a mi bismo mogli iskoristiti svoje odnose s tim e, tijelima vlasti u Vjetnamu da otvorimo izravnu komunikacijsku vezu između parlamenta, a napose ovog odbora s partnerima u Vjetnamu, a što bi išlo još dalje od onoga i bilo bi još više od onoga što mogu ponuditi e, klasični diplomatski vjetnamski kanali. Dakle, mi bismo bili jako zadovoljni olakšati te kontakte između naših e, delegacija i vjetnamskih vlasti u tom polju. Najviše hvala. Hvala vam, gospodine Petričani. Predajem sada riječ kolegama. Samo želim e, reći ukoliko je to moguće Dakle, molim vas da saslušate što imam za reći. Dakle, rekli ste da slobodno trgovinski sporazumi, partnerski sporazumi i trgovinski sporazumi ne e, nisu osmišljeni kako bi došlo do, kako bi polučili promjene režima u, određenim zemljama. Međutim, gospodine Pećani, što trgovinski sporazumi rade? Pa oni najčešće učvršćuju režime i vlade na vlasti a to su režimi vlade koje ne poštuju ljudska prava. Dakle, ne samo da ne mijenjaju režim, već ponekad daju svoj doprinos da se učvrste ti režimi na vlasti. A mislim da je to nešto što morate imati na umu kad razmišljate o ovom pitanju. Europska služba za vanjske poslove će dobiti riječ e, nakon zastupnika. Gospođa Zahvaljujem, e, predsjednica. Moram doista se smješkom tvrditi da je uvijek lijepo kad se može naučiti nešto novo ovdje. Doista mi je drago što je komisija odmah, e, odjednom otkrila da politički nije e, djelotvorna i e, zapravo, mislim, nije li to nešto novo? Otkad komisija bi se trebala baviti samo administrativnim stvarima i mislim kako će parlament promijeniti kompletno političku situaciju u nekoj drugoj zemlji kako uopće biti toliko idealističan da čovjek vjero, može vjerovati da neko eh, da posjet nekog zastupnika će promijeniti cijelu stvar u nekoj zemlji iskreno moram reći da komisija nikad ne prestaje čuditi me i veselim se što ću još nekoliko godina to slušati ovdje u parlamentu a druga stvar koja me doista čudi ovdje. Pitanje je e, i e, gospođi ombudsman, pravobraniteljice. Znači, gdje je tu sada alternativa? Jesam li ja to sada sve ispravno shvatila? Jesmo li mi, e, imamo mi dakle ocjenu učinka za zemlje Asana, koliko sam ja to shvatila, govori se o ex post evaluaciji za ugovor između Europske unije i Vijetnama. I dobro možemo reći, bilo bi bilo bolje ranije, dobro, ali nije napravljeno i takva je situacija kakva jest. O akcijskom planu za 2012. E, ne stoji nigdje da postoji obveza da se E, točno ispita situacije s ljudskim pravima unaprijed. Dakle, gdje onda stojimo sada? Sad smo onda kod e, sporazuma između Europske unije i Vijetnama. I još jednom će se pregledati kako stoje stvari i onda će vijeće i Europski parlament o tome morati odlučiti. Želite li vi doista ovo sve e, zaustaviti e, i prije nego što su u potpunosti ispitana ljudska prava, je li to izravna posljedica vaše e, vaše onoga što ste tražili i također intervencija prve govornice me doista brine. A, koja kaže, mislim možda sam potpuno krivo shvatila, da se nije poštovalo prava ljudska prava i također radna prava. Pravo na rad, po mojem mišljenju, e, ključan je dio ljudskih prava i e, pravo na samostalni život i mišljenje je i jedna činjenica dostojnog ljudskog života kao i činjenica da čovjek mora imati radno mjesto. Dakle, Čudim se sada ovdje, naime, ovo sve što ovdje stoji već jest veliki napredak na ono što je postojalo prije e, nekoliko godina, ali e, doista to nije dovoljno i moram e, reći, znači sada nešto konkretno promijeniti u situaciji s Vijetnamom ne vidim kao neku posebno realističnu varijantu. Senjor Panseri. Gospodine Pencer, izvolite. Grazie, presidente. Ma... Hvala, predsjedavajuća. Ovo je školski primjer, u biti. Mimo svih riječi koje smo mogli ovdje čuti i svega što je rečeno, odgovor komisije mi se ne čini na zadovoljavajućoj razini s obzirom na situaciju. Imajući na umu ovo što je rekla eh, ombudsmanica, eh, dakle da članak 21 stavak 14. nije ispoštovan, dakle nije napravljena ova procjena učinka prethodna od procjena učinka to što je rekla e, rekao europski ombudsman nije samo e, loše upravljanje pitanjem, već i loše pravdu politike i osvrnut ću se i na vaše zaključke. Ne, ne smijete imati nikakvih zabuda i misliti da će trgovinski sporazum promijeniti i na koji način e, situaciju ljudskih prava. No, što biste htjeli? Kada sjednamo za pregovarački stol, sve zemlje hoće razgovarati o ljudskim pravima. Hm, sjajno, sjajno otkriće. No, ne radi se tu e, o e, upravnoj, administrativnoj procjeni, već o političkoj. I možda bi bilo korisno revidirati način na koji zaključujemo te e, trgovinske sporazume i provjeriti da li desnica zna što, radi, što je radi ljevica. Jer ako povjerenik za trgovinu to smatra, onda bih htio čuti što misli o tome drugi dio komisije, dakle Europska služba za vanjsko djelovanje i e, ovi koji se bave ljudskim pravima, dakle postoji li kakva horizontalizacija, dakle usklađivanje tih europskih politika prema trećim zemljama. Ja ne znam kako ćemo se izvući iz ove situacije. No, ovo pitanje trgovinskog sporazuma i ovaj problem tiču se zemlje koje je doista potreban doprinos i suradnja s Europskom unijom, no mislim da mi u svojstvu ovog pododbora moramo se e, imati čvrst riješen stav o ovom pitanju. Dakle, ako ne dođe do promjene našeg načina, ovog načina funkcioniranja, ja sam skoro spreman reći da Europski parlament ne može usvojiti takav sporazum, tako da komisija mora revidirati jako brzo, ubrzano svoj stav kako bi se promijenila ova situacija. Hvala gospodine Panceri, gospodin Karski, imate riječ. hvala predsjedateljice. Dame i gospodo, da, istina da se nalazimo u teškoj i donekle začudnoj situaciji. Istina da je tu došlo do povrede članka 21. sporazuma iz Lisabona. Došlo do povrede zakona i povredila ga je komisija. U svemu što radimo moramo se voditi općim načelima glede svega što radimo u svojim vanjskim odnosima. I sve ono što radimo u tim vanjskim odnosima treba služiti tome da se radi na promičbi naših ideala, načela i zaštiti ljudskih prava. Dakle, ako Europska komisija ne može napraviti procjenu učinka na ljudska prava u okviru ovog sporazuma, to bi onda trebalo značiti da je Europska komisija odustala od svog utjecaja. No, kada se radi o ovom aspektu, možda ovaj trgovinski sporazum ne bi polučio nikakvim pozitivnim rezultatima po ovom pitanju, no mi u svakom slučaju moramo učiniti sve što je našoj moći da se postaramo da tome bude tako, a to nije napravljeno. I moram iskreno ovdje govoriti, nisam se lagodno osjećao dok sam slušao predstavnika Europske komisije ovdje mu se ne obraćam uopće osobno, već govorim o onome što nam institucija komisija govori, jer ovo izlaganje je zvučalo tako kao da nema dovoljnog poštovanja prema radu našeg odbora i ove institucije. I to je bilo licemjerno kada čujete da Europska komisija pozdravlja riječi kritike koja je upućena, a istovremeno odbacuje tu kritiku, a onda to zvuči kao da postoji unutarnje neslaganje i nedostatno poštovanje prema onima koji slušaju to obraćanje. Istovremeno moramo imati na umu da svaka potencijalno poduzeta mjera treba podržati ljudska prava no rečeno je da to ne može biti uspješno jer nije napravljeno od početka. Dakle, meni se čini da ovdje ima nedostatak horizontalne politike na ovom pitanju ili je to samo ilustracija onoga što Europska komisija radi e, isključivo u ovom slučaju, u, u slučaju ovog sporazuma. Ja bih ipak očekivao od Europske komisije da ima minimum poštovanja prema izabranim predstavnicima Europske unije. Ne može se trpiti ovakav stav, dakle da nam se govori da se pozdravlja kritiku, a istovremeno odbacuje tu kritiku u potpunosti. Senjor Demesmaker. Gospodin Demesmaker, izvolite. Collega's, ik kan daar weinig aan toevoegen. Ik eh, sluit mij aan bij de verbazing en bij de verbijstering. Evo kao nadopuno što je rečeno, ja se isto apsolutno čudim kao i moji kolege. Naime, trgovinska politika e, može biti dobar instrument za jačanje ljudskih prava i mora isto također i biti zajedno sa drugim političkim područjima i posebice što se tiče vanjske politike Europske unije, razvojne politike i tako dalje. A tu postoji naravno i dobar temelj za to. Mi smo e, oni koji također u ime svojih stranaka moramo odgovarati svojim e, glasačima i zapravo oni od Europske unije očekuju da Europska unija brani ljudska prava i da to bude glavni prioritet. Dakle, Europska komisija također ima odgovornosti i ne može pokušati izvući se iz te odgovornosti. Naime, trgovina može biti važna pologa i mora biti važna pologa u tom pogledu i e, posebice eh, fokus eh, toga može se vidjeti u eh, novoj trgovinskoj policiji Europske komisije gdje se može vidjeti i koje su posljedice po ljudska prava E, temeljem e, ocjena učinka i takva ocjena učinka je važan dio sporazuma i komisija to i sama kaže da je to dobar instrument, to je zapravo najbolji instrument. Znači, ako je to sad najbolji instrument koji imamo i najbolji postupak, onda ga treba i koristiti i to svaki puta pokušati učiniti ono najbolje. I sada je svakako ovdje počinjena greška u tom smislu i također se držim e, izvješća e, naravno e, i pravobraniteljice, znači postoji sporazum i eksposte evaluacije koje će to učinka imati na ljudska prava ili je li to dovoljno? To treba pojasniti. Znači postavlja se dakle sljedeće pitanje što onda možemo iz toga i naučiti molim Europsku komisiju ne samo da izradi stajalište, nego također i da iz toga izvuče odgovarajući poučak. A za dalje pregovore u budućnosti, kada će se kretati u nove e, sporazume o slobodnoj trgovini, hoće iz toga biti izvučen odgovarajući zaključak ili ne, i pouka ili ne, i a, također i pitanje kako ćemo dalje postupati e, u takvim slučajevima u budućnosti kao parlament. Gospodin Ostrovićius. Dobro, nije to tako komplicirana stvar. Mislim, budimo jasni oko toga. Stvar je prilično e, očigledna. Situacija u Vijetnamu daleko je od normalne, da ne kažem slučajno reći idealne. Znači ona znači kad se govori o ljudskim pravima svakako Vijetnam nije e, zemlja koja daje dobar primjer. Nadalje, moj sljedeći zaključak jest, e, dakle mi smo ovdje dogovorili u Europskom parlamentu da će svi e, trgovinski pregovori ekonomski prirode se u najboljoj mogućoj mjeri iskoristiti za poboljšanje situacije s ljudskim pravima u trećim zemljama. Što je sad e, s tom politikom? Jesmo li odustali od nje? Ne, naravno. A nastavljamo li onda s njom? Ali ni to izgleda kao da ne nastavljamo. Znači, možda ovo, e, ne znam, odluka koja mijenja naše temeljne politike u ovom pogledu. I također e, čini mi se da usprko svih e, dobrih e, napora i svih liječkih napora, pacijent nam je umro. A nije, nismo našli pravi odgovor i pacijent nam je umro. Dakle, kolege, ako se slažemo sa mišljenjem komisije i moramo e, odustati od nadzora po ovom pitanju, onda odbor Europskog parlamenta za ljudska prava možda najbolje da sam sebe ukine. Jer e, kako će djelovati onda ako prihvatimo sve argumente koji su e, prezentirani ovako na ovako elaboriran način. Ništa, zatvorimo onda ovu sjednicu i donesemo odluku, slučaj, predmet zatvoren. Pa želim samo jasno ovo reći još jednom drugi kolege. Pozivam da se ovaj predmet ponovno otvori i da se učini sve što je moguće kako bi e, neki u ovoj prostoriji osjetili možda nelagodu, ali ipak nastavili sa politikama koje smo se zacrtali. Ako sada učinimo nešto, pozovemo komisiju ili nekoga drugoga ko će nam pojašnjavati što se zapravo događa a kako bismo nastavili s našim aktivnostima, moramo iskoristiti sve instrumente i mogućnosti koje nam e, daju e, naši poslovnici. Gospođa Lohbiler. Zahvaljujem. E, gospođi Orajli što je došla raspravljati s nama na ovaj razgovor. Dakle, mislim da neuspjeh komisije da provede ovu specifičnu ocjenu učinka na ljudska prava koju ste vi nazvali lošim upravljanjem e, je vrlo ozbiljna stvar. E, mislim da je to prvi puta da se upotrebila tako snažna riječ administration. I ako komisija ništa sada ne učini po tom pitanju, to je jasan znak da se pitanje ljudskih prava ne uzima uopće dovoljno ozbiljno. Kada ja sada pogledam svoje dosije 2012 E, pisala sam e, povjereniku de Kuhtu i pitala koliko daleko je došlo, se došlo s pripremama. Čula sam da se priprema odgovora. kasnije se ponavljao samo argument da zbog e, procesa i tako dalje, da je proces već daleko uznapredovao, da, se, da je već prekasno da se napravi unapredova ova procjena učinka na ljudska prava. Dakle, slažemo se s vama gospodine Ostroviću da to ne bismo trebali pustiti samo tako jer e, se pripremaju drugi sporazume o slobodnoj e, trgovini i ako mogu odgovoriti samo vama kao predsjedniku komisije, znači kada govorite o PTA sporazumu, ja sam bila izvjestiteljica upravo o Vijetnamu u ovom tijelu i upravo e, se u ovom pogledu provodi puno kršenja ljudskih prava, ali e, uopće se e, kao u, pet, se ne spominje nikakav način poboljšanja situacije, ali dio e, politike ljudskih prava, recimo ili utjecaj na promjenu režima, osiguravam da parlament nije imao namjeru kritizirati vjetnamsku vladu, E, i e, e, u smislu promjene režima, nego izmjene nekih praksi, nego u smislu procjene situacije o ljudskim pravima. Dakle, rekli ste da će se provoditi sustavno ocjena ljudskih prava, učinka na ljudska prava, ali možete onda možda još jednom reći onaj dio. Što se može onda učiniti ako ta temeljna da se osigura da taj temeljna e, zaštitni mehanizam bude uspostavljen i za Vijetnam koji nije uspostavljen prije početka. I na kraju također možete li reći riječ ili dvije o sljedećem? Dakle, prema temeljnim ugovorima visoka predstavnica gospođa Mogherini zadužena za koherentnost vanjske politike. A sada prateći e, preporuke pravobraniteljice iz Ožujka gdje se kaže da je to nesavjesno upravljanje. Što onda učiniti kako bi e, opća upravo poštivala politiku e, poštivanja ljudskih prava e, i također u odnosu na visoku predstavnicu. Nadalje što se tiče pravobraniteljice. Čuli smo e, tako dalje, e, isto tako i e, ovaj predstavnika FIDH, Međunarodne federacije za zaštitu ljudskih prava, o ovom prijedlogu za uspostavljanje mehanizma za nadzor civilnog društva i mehanizma za žalbe i prigovore za pojedince i zajednice na koje utječu trgovinski sporazumi i sporazumi za ulaganjima. Mislite li dakle da je to koristan instrument ili ne? I sada nadalje čujemo u ovoj raspravi da e, izbjegavanjem e, e, ocjene učinka ljudska prava povjerenica, posljedice povjerenica Malstrom, se izrazila u tom smislu u Strasburu na plenarnoj sjednici da se razviju indikatori E, održivog razvoja umjesto e, ljudskih prava. Kako biste onda, e, šta vi mislite o tome, je li to dovoljno? Te također, biste li možda malo detaljnije mogli reći koje biste vi zaštitne mehanizme ove safeguardove htjeli vidjeti u sporazumu o slobodnoj trgovini, a obzirom da smo sada u području vanjske trgovine, radi se o odluci u pododboru gdje ste e, vi odlučili krenuti na raspravu pitanje vanjske politike Europske unije. Mislim da je to važno i za pitanje ljudskih prava. Smatrate li dakle da i druga područja vanjskih politika Europske unije e, gdje e, možete nešto prokomentirati kao i druge E, ovdje. Također za FIDH, Međunarodnu za zaštitu ljudskih plava, govorili ste o mehanizma za žalbu, a sada komisija kaže da oni žele e, domaću e, savjetodavnu skupinu i druga tijela koja bi mogla služiti u svrhu tog mehanizma za žalbe. Biste li mogli to prokomentirati? I također mislim u odboru AFET kad postavljamo pitanje kako e, uključujete u konsultacije civilno društvo. Ne, ne, to je bilo na sastanku Intadra, e, zajedničkom sastanku, kad smo govorili o trgovinskim e, odborima. Kako, dakle, interaktirate sa civilnim društvom kako biste od njih dobili e, mišljenje o nekim trgovinskim sporazumima. Odgovor je bio pa ne razmišljamo o tome da uspostavimo neki trajni mehanizam kao na primjer e, univerzalni periodični mehanizam revizije u Ženevi gdje bi se sustavno uključivale e, organizacije civilnog društva, nego e, se putem EU delegacija e, konzultiramo civilno društvo. Evo, oprostite, ovo je bilo pitanje za FIDH. Oprostite, dakle, ali ovo je bilo prvi puta i mi smo po prvi puta u odboru DRA rekli da bismo htjeli imati više rasprava upravo o ljudskim pravima. Zahvaljujem sada dajem e, riječ predstavniku službe za, Europske službe za vanjsko djelovanje se, a onda vrlo kratko na dvije minute našim gostima jer bojim se da smo malo pregazili naš vremenski okvir. Ali dobro, ova je tema doista vrlo relevantna i svakako je tema koja uspostavlja jedan vrlo opasan presedan po mišljenju ovog pododbora kao što su vidjeli i sami predstavnici komisije. E, slična mišljenja izrazili su e, sve političke skupine, e, naime drugim riječima, doista se ste ovdje suočeni sa vrlo ujedinjenim gledištem raznih političkih klubova Europskog parlamenta. Pa sada dajem riječ Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Izvolite. Zahvaljujem predsjednice, evo pokušati ću kratko. Evo načelno iz perspektive službe za vanjsko djelovanje mislili smo da bi bilo dobro da e, odbor čuje, kako mi promičemo agendu za ljudska prava u Vijetnamu i koji su to instrumenti i uvjeravam da članak 21 e, ugovora Europske unije upravo je promocija ljudskih prava ključna stvar angažmana u Vijetnamu. Ali jedna stvar koje je rekao gospodin Lohbinder. to je partnerski e, sporazum o e, partnerstvu i suradnji PCA. Nadamo se da će nam e, to dati dobar temeljni okvir i poštivanje za ljudskih prava prema deklaraciji o ljudskim pravima UN-a. Temelj je PCA sporazuma, kaže se u samom prvom članku, kao i cijeli, cijelo partnerstvo između Europske unije i Vijetnama i ključni cilj suradnje, kao što je rečeno u članku drugom, i to posebice što se tiče relevantnih instrumenta ljudskih prava, kao što se kaže u članku 35. A sada, peta je još e, u procesu ratifikacije, ali upravo zbog toga što pridajemo najveću pozornost promociji ljudskih prava u Vijetnamu, e, ova pitanje ljudskih prava već je ubrzano i to nam omogućuje da vodimo intenzivni dijalog i suradnju u području ljudskih prava i mislim upravo da ključni element toga je uspostavljanje od 2012. jačanja dijaloga o ljudskim pravima koji se održavao na Noju u Briselu, posljednji puta u prosincu u, Hanoju, a sada u Briselu. I također nadalje e, želim podcrtati da Europska unija se bavi pitanjem ljudskih prava po svim pitanjima sa vjetnamskim tijelima, ali posebice e, želim reći da je bivši premijer Cung posjedio e, Brisel, u Briselu u prosincu i posebice se razgovaralo o pitanju ljudskih prava. Promičemo ljudska prava u Vjetnamu nizom alata, ali e, Europski parlament to također čini raspravama i rezolucijama i smatramo da je to doista važno i korisno i u tom pogledu Naravno je spomenuo i mogućnost vizije, e, posjeta Komisije za ljudska prava Vijetnamo i mi bi poduprli tu posjetu i doista vjerujem da će to također biti važna dimenzija naše suradnje s Vijetnamom. Pa ako sad još imam vremena, dajte da vam dadim još samo nekoliko konkretnih e, primjera potpore koju dajemo potpore pitanju ljudskih prava u Vijetnamu. E, znači u okviru razvojne suradnje podupiramo organizaciju pravosuđa i pristupa pravdu najosjetljivim skupinama. Koristimo Europski instrument za demokraciju i ljudska prava kao izravnu potporu civilnom društvu, to je također spomenuto ranije u raspravi. Također e, e, instrumentom strateškog dijaloga podopiramo aktivnosti u E, koja se odnose na osobe e, iz manjina. Znamo kako je to osjetljivo tamo pitanje, slobode vjeroispovijesti i također dobrog upravljanja, naročito po pitanju migracija. Nadalje, e, angažman roadmap za angažman civilnog društva po pitanju ljudskih prava usvojen je također prošle godine kao oprostite, oprostite, ali vremena me doista ponestalo. Ali imali ste čuli e, izravno pitanje gospođe Lohbiler. Biste li mogli odgovoriti na pitanje? Molim vas. E, doista nemamo vremena, želimo još dati riječ još nekim ljudima. Oprosti što sam vas prekinula. Biste li mogli odgovoriti gospođi Lohbiler? I malo, možda malo skratiti, oprostite. Da, mogu zaključiti i reći da imamo niz instrumenta koje pokušavamo iskoristiti za promicanje agende ljudskih prava, a kao dio našeg sveobuhvatnog pristupa pokušamo koherentno i konzistentno djelovati u našim politikama prema Vijetnamu i također e, djelujemo ruku pod ruku sa Digi e, trgovinom i također što se tiče ove procjene o ljudskim pravima, poruka koju želim prenijeti odboru je da imamo jedan cijeli niz alata koje koristimo na terenu s Vijetnamom da bi promicali, kako bi promicali agendu ljudskih prava i možete biti sigurni da je to nešto čime se stalno bavimo na svim razinama. Hvala. Gospodine Astuto, znamo da doista intenzivno radite i naporno po pitanju Vijetnama kako bi se pomogla situacija sa ljudskim pravima. Možda bi bilo dobro da vam je Europska komisija u tom pogledu malo pomogla. Gospodin Petrčan je pitao također pitanje, izvolite, pola minute, <laughs> pola minute. Evo, hvala. Jedna vrlo kratka stvar, konkretna priroda. Jedna što se tiče vaše napomene E, promjene recimo režima. Naime, mi mislimo da slobodni, sporazume o slobodnoj trgovini mogu doprinijeti stvarnim promjenama na terenu. Vidjeli smo u mnogim zemljama da e, odnosi koje uspostavimo u sporozume o slobodnoj trgovini postignu neke promjene nekad ne pregovaramo kada mislimo da to nije moguće. Naprimjer, tu, zato smo e, obustavili pregovore s Tajlandom jer mislimo da pregovori u sadašnjim uvjetima jednostavno ne mogu pomoći ponovno uspostaviti produktivni dijalog. A što se tiče Vijetnama, ovo što čemu tu sada raspravljamo je samo iznimka. Dakle, što god da misli o tome i slušao sam raspravu i također ću izvijestiti o tome ali komisija od 2012. E, uspostavila konzistentnu politiku e, prethodne ocjene e, ljudskih prava. Ljudska prava su dio ocjene održivosti tijekom pregovora i također u postevaluaciji. E, Vjetnam je pao u neki vakum, e, pozabavili smo se njima na odgovarajući način i neću sada ponovno otvarati raspravu o tome što ljudi misle na o način na koji smo tu postupili, ali svakako to neće biti presedan jer e, se ova politika sada promijenila i to je ono što sam mislio kad sam rekao na početku da nema neslaganja oko toga kakva bi politika trebala biti sada i u budućnosti. Također, sad smo ponovno pokrenuli ocjenu učinka za druge zemlje u regiji s kojima pregovore nisu počeli ili su o, suspendirani ili obustavljeni, jer e, ovaj sporazum koji imamo za zemlje ASANA sada je zastario. Hvala, gospodine Petričani, na komentarima te što ste danas došli. Uvjeren sam da e, ovo neće, uvjerena sam da ovo neće biti posljednji put da razgovaramo o trgovinskim odnosima s Vijetnamom. A, nadam se da ćemo uskoro imati priliku e, dodatno i dublje razgovarati o tome. Sada predajem riječ predstavnici Međunarodne federacije ponovno. Prvo, kad je riječ o prvoj primjedbi, htjela bih istaknuti da pravo na rad nije jedno od ljudskih prava. Naravno, to nije ono što sam rekla, niti namjeravala reći. Htjela bih reći da ugovor između Europske unije i Vijetnama ima određene odredbe koje se odnose na pravo na rad, međutim ne sadrži odredbe koje se odnose na ljudska prava. Nema sumnje da je pravo na rad dio ljudskih prava Međutim, postoje određene akti, e, okolnosti, odnosno aspekti koji nisu regulirani ovim e, e, sporazumom. E, rade se primjerice o kompenzaciji, odnosno naknadi investitoru kada recimo nisu poduzete mjere predustrožnosti koje su potrebne, odnose se na distribuciju vode. Dakle, o takvim stvarima se radi i o takvim se učincima ovdje radi. To je ono što je potrebno urediti. E, dakle, ne radi se o tome da je potrebno promijeniti ukupni režim za Vijetnam, već Europska unija treba biti odgovorna prema vlastitim politikama, te se pobrinuti da njihovi, dakle, europski investitori poštuju prava zacrtana u Europi i u inozemstvu. Je li ovo izolirani slučaj? Um, da li parlament e, e, prati ovakve slučajeve. U tom smislu e, bih htjela spomenuti Mijanmar. U tom smislu je bitno da komisija predvidi u investicijskom sporazumu odredbe namijenjene zaštiti ljudskih prava, te treba isto tako predvidjeti za zaštitne klauzule. Ne radi se samo o ocjeni utjec, utjecaja, odnosno učinka, već na koji način e, takva studija utjecaja može na neki način utjecati na zaključenje pregovora. dakle, kad je riječ o naknadnim studijama učinkima, učincima, oni e, naravno mogu biti korisni, ali zapravo oni mogu dovesti do ponovnog otvaranja pregovora o sporazumima. Dakle, kad je riječ o pravnim aspektima, treba vidjeti možemo li ili ne primjenjivati određene uvjete, e, možemo li e, ukinuti sporazum zbog kršenja ljudskih prava. Kako regulirati učinak na ljudska prava određene klauzule, um, utvrđen um, naknadnom uh, ocjenom učinka um, s obzirom na definirana pravila. Budući da postoji klauzula koja, postoji, uh, uh, koja jamči prava investitora 30 godina. Htjela bih također spomenuti radni dokument komisije E, koji se odnosi na Vijetnam e, iz 2007. godine u sjeću. E, kad je riječ o preporukama vezanom uz praćenje i na pritužbe, nije nešto što je napravljeno dobro. Dakle, mislim da pitanje trgovine treba regulirati sveobuhvatno i komisija mora omogućiti e, sustav pritužbi koji će biti efikasan i to su mehanizmi koje treba uspostaviti prije dovršetka e, pregovora o ovom sporazumu. Hvala. E, Hvala. Gospođa O'Reilly je sljedeća. Hvala, gospođo predsjedavajuća, bit ću kratka. Samo sam htjela odgovoriti na ono što je rekao predstavnik komisije on je naglasio razliku između politike i administracije, odnosno upravljanja. E, loše upravljanje određene institucije pojavljuje se kada se institucija ne pridr pridržava pravila i načela na kojima se temelji, koji su obvezujući za nju, a to naravno obuhvaća i sve što se odnosi na ugovore. Ovdje se naravno primjenjuje članak 21. E, vijeće se isto tako složilo da se ovo može protumačiti na način da prethodna ocjena učinka je prikladan način da se pobrinemo da se ljudska prava zaštite odredbama trgovinskih sporazuma i sporazumima i e, otuda moje preporuke. Hvala. Kao što sam rekla, ovo nije posljednja rasprava o sporazumu s Vijetnamom. Hvala svima koji su nam se obratili, hvala predsjednicima komisije, hvala gospođi O'Reilly i hvala i vama koji ste poduzeli inicijativu i hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Hvala.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

Sada ćemo razgovarati s članovima interdisciplinarne skupine neovisnih stručnjaka o nestanku 43 studenta u NAPI. te ćemo čuti um, informacije, odnosno povratne informacije naše misije, našeg pododbora koja je nedavno posjetila Meksiko. tako da ste svi upoznati sa situacijom. Svi znate što se dogodilo 2014. godine, 27.9. Eh, u gereru u Meksiku. 43 studenta iz eh, sučiteljskog fakulteta su nestali. 24.10.2014. godine Europski parlament je usvojio hitnu rezoluciju kojom se pozivaju meksičke vlasti da provedu djelotvornu istragu nestanka 43 studenta. U veljači 2015. godine čuli smo svjedočanstva dvoje roditelja nestalih roditelja u ovome odboru. Nedavno je izaslanstvo ovog pododbora zajedno sa drugim zastupnicima je posjetilo Meksiko, posjetila Meksiko i Gvatemalu. Cilj misije bio je istražiti što se tamo dogodilo, dakle u Ayotzinapi. I dakle mi smo tom prigodom radili s među Američkom komisijom za ljudska prava i e, tražili smo ih da provedu djelotvornu istragu onoga što se dogodilo. Razgovarali smo isto tako i s interdisciplinarnom skupinom neovisnih stručnjaka i željeli smo dakle uključiti i meksičku vladu u te razgovore i drago nam je da je meksička vlada e, poduzela određene istražne radnje kako bi se razjasnilo što se dogodilo. To je nešto što će biti od pomoći žrtvama i njihovim obiteljima, a naravno e, ovaj pododor bi doista volio znati što se dogodilo. Interdisciplinarna skupina je 7.9.2015. godine e, iznijela, odnosno objavila svoje zaključke, ali im je produžen mandat e, i na sljedeću godinu i ta mm, interdisciplinarna skupina još uvijek nije završila sa svojim radom. Uvijek sam mislio da mislila da stručnjaci moraju doći k nama kad završe sa svojim radom. Kad god imamo stručnjake, uvijek ih pozivamo da iznesu zaključke svoga rada. Moram reći i kakav je moj osobni dojam. Kada sam čitala svoje e-mailove Twitter i s obzirom na telefonske pozive koje sam obavila putem mobitela, zaključila sam da je situacija neprihvatljiva. Parlament zaključuje kada će se raspravljati o različitim temama i mislim da bi bilo razumno da se ovim pitanjem pozabavimo kada stručnjaci donesu svoje zaključke, ali ništa se neće dogoditi sve dok postoje dva ili tri politička kluba koji traže da se već u ovoj fazi organizira rasprava o tome i upravo je to predmet, odnosno sadržaj e-mailova i telefonskih poziva koje sam spomenula. Ono što želim reći je da ne treba vršiti pritisak na zastupnike ovog parlamenta da reagiraju prerano. Parlament je pokazao interes za to što se dogodilo u Meksiku od prvoga dana. I dalje nemamo zaključke stručne skupine, skupine stručnjaka. Možemo razgovarati o njihovu radu danas, ali ne možemo razgovarati o njihovim zaključcima zato što ih nisu još e, sastavili, njihov posao još nije zaključen. Ono što je najvažnije je da saslušamo stručnjake prije svega predajem riječ e, Klaudiju Patipatu i nakon toga e, Klaudiju ali prije toga predajem riječ e, šefu izaslanstva Europskog parlamenta u Meksiko. Hvala. Dobro jutro svima. Pozdrav svim predstavnicima nevladinih udruga, predstavnicima meksičkih vlasti i svima ostalima. Htjela bih reći da u ovom slučaju se slažem sa, uvelike s onim što je rekla naša predsjednica. O čemu se radi? Kad govorimo o žrtvama, kad govorimo o događajima koji su se definitivno dogodili, moramo ovo dog, shvatiti vrlo, vrlo ozbiljno. I ja sam bila žrtva terorizma i znam o čemu govorim. Sad već zadnjih sedam godina surađujem s Meksikom, u Meksiku. Naša misija u Meksiko bila je zapravo prva prigoda da razgovaram o tim događajima na terenu. Nisam bila svjesna da naša predsjednica e, trpi tako veliki pritisak putem e-maila i telefonskih poziva. Moja vrata su uvijek e, otvorena i ja dosta toga zaprimam, ali e, zapravo nisam osjetila nikakav pritisak da se o ovome danas razgovara. Treba reći da je u veljači parlament donio rezoluciju koju su poduprle svi klubovi, koja je rezultat pregovora svih klubova. Dakle, Radi se o rezoluciji o tragičnim događajima u Ajocinapi. Tako da bih htjela reći da ako, ako se, kada bi se vršio pritisak da se prerano razgovara o ovome prije iznošenja završnih zaključaka skupine stručnjaka, da bi to bilo krivo. U Meksiku smo se susreli s velikim brojem e, predstavnika nevladinih udruga. Susreli smo se i s roditeljima žrtava. Oni i dalje su u fazi žalovanja. Dok smo bili u Meksiku, e, željeli smo razgovarati sa svim zainteresiranim stranama i taj rad se i dalje nastavlja. Kada smo se vratili iz Meksika, bila sam prilično iznenađena e, onime što sam čula na sljedećem sastanku ovog e, pododbora. Nažalost, iz perspektive e, ljudskih prava, samo tri zastupnika parlamenta su bili s nama. Jedan predstavnik Pučana, zatim jedan predstavnik liberala te e, jedan predstavnik konzervativaca. Puno zastupnika je moglo poći s nama na ovu misiju, ali to nisu učinili. Meni bi bilo puno draže da je bilo puno više zastupnika s nama, da budu kao članovi e, izaslanstva u mogućnosti susresti se s predstavnicima vlasti, s roditeljima žrtava, s nevladinim udrugama. Istovremeno bih htjela reći da u ovom trenutku bismo trebali čekati 30. travnja kada će interdisciplinarna skupina izniti svoje zaključke. i mislim da se sada trebamo dogovoriti oko toga i da trebamo se dogovoriti da naš pristup ovoj temi treba biti da trebamo pričekati zaključke 30. travnja. Moramo se držati zajedno kad je riječ o ovom e, pitanju i svi trebamo dati doprinos otkrivanju istine o onome što se dogodilo kako bismo saznali istinu. Mislim da svi zastupnici ovog e, Europskog parlamenta bi trebali zajednički razmotriti zaključke interdisciplinarne skupine. Razumijem e, da je predsjednica izložena velikom pritisku da se o tome razgovara e, prije 30. travnja, ali mislim da trebamo imati ozbiljan pristup ovoj temi. Da, kao što znate, e, interdisciplinarna skupina već puno mjeseci radi na ovome, krajem travnja će završiti svoj posao i ja bih radije da sačekamo njihove zaključke koje će biti izneseni 30. travnja. No, unatoč tome možemo razgovarati e, o tome sa Carlos Perestanom i Claudijom Bares Baf. Dakle, e, radi se zapravo o liječnicima, odnosno psiholozima koji su, gospodin Claudio ima jako puno iskustva u Guatemali, Ekvadoru, Paragvaju, zatim ima iskustva iz Zapadne Sahare, e, gdje je također bilo e, nestanaka, e, tako da izvolite, imate riječ. Da. hvala predsjednice pododbora za ljudska prava, uvaženi zastupnici i zastupnice u Europskom parlamentu, članovi pododbora, predstavnici međunarodne zajednice, predstavnici vlade Meksika. Doista vam smo vam zahvalni na pokazanom interesu za naš rad. Claudio i ja smo članovi skupine GIEI, e dakle iz e, među američke komisije za ljudska prava. E, danas interdisciplinarna skupina neovisnih stručnjaka je pred vama. Odazvali smo se na poziv vašeg pododbora kako bismo vam predstavili svoje izvješće i rad, dosadašnji rad. Također vam želimo obrazložiti koje poteškoće imamo u istrazi e, glede ovih 43 e, nestalih e, studenta učiteljskog fakulteta. Nakon vašeg posjeta Meksiku, odezvali smo se na vaš poziv jer smo smatrali da učinilo nas da želite saznati izravno neke stvari i razgovarati s nama. Dakle, ovaj slučaj 43 učenika iz Nape e, zatim 26. 27. rujna 2014. godine šestero ljudi je ubijeno, tri jednog dana i tri drugog. E, povrede e, koje su pretrpjeli, jedna osoba je još uvijek u komi, Dakle, sve to izazvalo je veliki šok u Meksiku i u ostatku svijeta. Mi kao stručnjaci raspolagali smo s dva elementa koji su nam omogućili da e, započnemo s ovim radom koji daju pun smisao našem radu. Dakle, kao prvo to se radi o, o boli, patnji obitelji. I svijest o tome svemu bila je nužna i svijest ljudi s kojima smo radili bila je nužna jer bez njih ne bismo mogli raditi. A drugi ključni element bez kojeg ne bismo mogli raditi jeste otvorenost Meksika i spremnost da se uspostavi pokrene jedan novi mehanizam e, uz pomoć e, interameričke komisije. Dakle, imala je trostruki mandat e, pružiti pomoć članovima obiteljima, žrtvama, naći, pronaći nestale i napraviti preporuke o politikama koja treba usvojiti spram e, te situacije nestanaka općenito dakle konkretno e, glede nestanka ovih 43 studenata i tu imamo čak i jedan zakon o e, prisilnim nestancima koji se treba osvojiti ovih dana u Meksiku i koji za cilj ima da pomogne obiteljima nestalih Radimo od 12.3.2014. E, godine, imali smo izvorni šestomjesečni mandat koji je istekao u rujnu 2015. godine. Nakon prve etape naša skupina je predstavila izvješće koje ćemo, čije ćemo vam zaključke danas predstaviti. Zatim smo imali dvomjesečno tranzicijsko razdoblje, a onda E, je došlo do sporazuma između vlade, meksičke vlade, međuameričke skupine i odlučeno je na novih e, šest mjeseci produžiti mandat ove skupine. U izvješću je riječ o utjecaju tisilnih nestanaka, ubojstava i posljedicama viktim, ili sekundarne viktimizacije zbog e, stigmatizacije žrtava i članova obitelji. Mi smo uvjereni da je empatija nužan instrument da se pomogne obiteljima koje takve stvari proživljavaju. Čitav jedno poglavlje je vjerojatno najmanje pročitano čitano i komentirano, to je poglavlje o kojem se govori o žrtvama. Ja ću vam pročitati jedan mali stavak koji daje puni smisao našem radu i koji pokazuje utjecaj nestanaka na utjecaj koji ima na obitelji. Dakle, jedan e, brat jednog od nestalih je rekao sljedeće. Mogu vam reći, želim reći svom bratu da mora biti siguran da ćemo ga pronaći. Ako se vrati živ, bit ću presretan, moja supruga i obitelj također. Zahvaljujemo svima koji su nam pružili podršku. Ako je mrtav, opet se želim zahvaliti svim onima koji sam pomogli, ali dogod nema nikakvih, ne bude bilo nikakvih dokaza, moram biti optimistični i pomoći roditeljima dogod to bude potrebno. Dakle, tu je ta mm, dvosmislenost koja pokazuje, odnosno nesnoća koja pokazuje utjecaj i učinak tog gubitka, ali to je važno i za cijelu zemlju. Mislimo da je važno to razumjeti ukoliko želimo pokrenuti jednu učinkovitu istragu. Izvješće ukazuje na određene elemente koji predstavlja ono što mi nazivamo povijesnom istinom, no koji nisu bili utemeljeni utvrđeni u istrazi. Neke stvari su razjašnjene, glede onoga što se doista dogodilo, tu se govori o onim stvarima o kojih ne raspolažemo nikakvim dokazima, a isto tako je tu jedna siva zona, dakle stvari za koje ne znamo možemo li biti sigurni u njih ili ne. Ja ću ovdje e, kratko sažeti što stoji u izvješću. Dakle, u izvješću stoji da nema dokaza da su ti mladi htjeli bojkotirati neki politički događaj, jer to je ono što je izvorno rečeno i čime se čime je pravdan masovni napad na studente. Zatim, nema nikakva dokaza da e, su bili infiltrirani članovima e, organiziranog kriminala, što se isto tako govorilo. Dakle, vlasti te pokrajine znali su da se tu radilo o studentima koji su sjeli na autobus kako bi se pridružili jednom maršu. 180 žrtava je bilo, stotine obitelji su pogođene ovim, tu je bilo različitih lokacija, dakle bilo je pucnjave, bilo je e, tu su djelovale i policije iz dviju regija i sigurnosni odredi. O tome svemu se e, vodi istraga. U izvješću se govori također i o različitim razinama vlasti koje su raspolagale informacijama onome što se dogodilo i onome što se događalo, čim su e, ti e, studenti učiteljskog fakulteta došli u grad i na autobusni kolodvor i tu su znali dakle sve e, razine policije i bataljon 27 koji je bio na licu mjesta i koji je, koji je bio na, na terenu dakle oni su bili svjedoci onoga što se dogodilo dakle od samog početka smo rekli da se tu radilo o prisilnom nestanku, ali isto tako i o bojstvima, o tom mučenju, o prekomjernoj e, uporabi sile, e, o ugrožavanju života, o iznuđivanju e, i o zloporabi vlasti. Dakle, to su sve stvari o kojima trebalo, treba, koje treba ispitati, a ne radi se tu samo isključivo o organiziranom kriminalu ili o otmicama. Tu ima čitav niz kaznih dijela koja su počinjena te noći i koje treba sudstvo istražiti. Mi smo se utemeljili na postojećim informacijama u toj istrazi koju je vodila interdisciplinarna skupina i naš rad pokazuje da je u istrazi bilo određenih propusta, neki ključni svjedoci nisu ispitani, određeni dokazi su uništeni, a tu su i određene tjelesne povrede koje je trebalo istražiti prema međunarodnim protokolima. Tu se također i kaže da se ne spominje e, peti autobus, a vi vjerojatno znate da su studenti bili u tom autobusu i informacije o tom autobusu bile su kontradiktorne i uopće nisu odgovarale činjeničnom stanju. Dakle, studenti su došli u dva s dva autobusa u Igualu, e, išli su još je bilo tu tri autobusa na, na, na kolodvor, dakle bilo je pet, a ne četiri autobusa. Još jedna stvar nije istražena, to je mogućnost da je taj autobus mogao biti prijevozno sredstvo e, kojim se prevozio heroin između grada Iguale i Čikaoa i u Čikavu postoji jedan sudski postupak, e, odnosno spominje se ta vrsta krimčarenja heroina i možda je to jedna od stvari koja je mogla e, biti povezana sa ovim napadom na e, studente. U našem izvješću također stoji da je napravljena jedna znanstvena analiza o otvaranju vatre u Kokuli, odnosno o požaru, e, tu se kaže da je na otpadu u Kokuli masovno da su zapaljena tijela, no uvjeti nisu bili popunjeni da se to dobro napravi, jer su tu 43 tijela spaljena. Dakle, određeni vještaci su pozvani i rekli su da treba nastaviti, odnosno ponovno otvoriti tu, istragu i prema nekim izvorima e, trebali smo dobiti pouzdanije informacije o tome što e, je bilo 143 studenta. Dakle, obavijestili smo također i vlasti kako se ne treba vraćati na neke stvari koje su već razjašnjene, te da treba e, ustanoviti određenu istražnu anketu. Mi smo sročili jedan dokument od 20 stranica kako bismo upravo pomogli e, policiji i istraživačima u toj istrazi. Naša interdisciplinarna skupina potpisala je sporazum o suradnji s državom u toj trećoj etapi koja je počela u 10. mjestu 2015. godine s novom ekipom i novim e, smjernicama koje su bile utemljene našim e, preporukama. E, priznaje se dakle značaj te nove ekipe i radi zadnjih nekoliko mjeseci o novim e, mogućnostima i usmjerenjima e, te istrage kako bismo mogli nove stvari saznati. Evo još zadnja stvar prije što predam riječ Klaudi Pas. Jedan od vidljivih rezultata možda manje vidljivih rezultata, ali jako važan rezultat jeste skrb o žrtvama Dakle, e, možemo staviti naglasak i na istragu, na razne stvari, ali ono što nas interesira jesu žrtve preživjeli, ranjeni, povrijeđeni. Naša skupina pokušala je stvoriti određenu zonu povjerenja između vlasti i žrtava, jer povjerenje između ljudi i odnosno između institucija i žrtava je od ključnog značaja. Mi smo pokušali e, uspostaviti s njima dobar kontakt. Uspostavljeni su različiti prostori za suradnju sa raznim nivoima vlasti, bilo da se radi o pravobranitelju, o sudskim, policijskim e, razinama vlasti i tu smo uspostavili pozitivne kontakte. E, mi smo radili također psihosocijalnu, u studiju psihološkog učinka na obitelji na, i tu je u osmom mjesecu prošle godine objavljeno izvješće prema kojem se kaže da treba napraviti jedno izvješće glede pomoći koju treba pružiti žrtvama. Hvala. Najljepša hvala. A sada Klaudija Pas i Pas. Divno ime. A ona je stručnjakinja za borbu za ljudska prava. Ona je iz Guatemala. Neću govoriti o vašem iskustvu jer eh, puno bismo vremena izgubili. Samo izvolite. Hvala predsjedavajuća, želim dobar dan svim zastupnicima, svim e, veleposlanici moje zemlje, medijima, civilnom društvu, Tijekom ovog drugog dijela našeg mandata koji je započeo u listopadu, a koji teče do 34. intenzivno radimo na ovim elementima koje je Carlos predstavio, dakle istraga i pomoć. Mi smo interdisciplinarna skupina neovisnih vještaka i mi želimo da nas kao takve i shvate Meksik, pučan Meksika i želim da naš rad bude prigoda koja se pruža da se razjasni sve što se dogodilo 26. i 27. rujna u Iguali. I nadam se da ćemo također moći napredovati na nekim drugim dosjejima, pravosudnim dosjejima u Meksiku. A sada ću vam predstaviti izazove s kojima smo suočeni na dva mjeseca prije zaključenja ovog produženog mandata. Kao prvo, predložili smo meksičkim vlastima da ponovno preispitaju neke glavne elemente istrage i potrage za tim studentima. Rekli smo im da je važno Vratit se na neka pitanja koja su smatrana u potpunosti raščišćenim, razjašnjenim. Prošlog tjedna javno je objavljeno objavljen sporazum između e, naše interdisciplinarne skupine neovisnih vještaka i e, sudstva, tužiteljstva ako ističe se tiče o novoj skupini međunarodnih stručnjaka, meksičkih stručnjaka koje smo odabrali mi u suradnji s meksičkom vladom. Taj sporazum je dakle zaključen kako bi se napravile dodatne istrage o tom otpadu gdje su spaljena tijela i mi ćemo mi smo spremni surađivati s njima kako bismo ponovno sve istražili, znanstvene elemente. Također smo ukazali na neke dodatne elemente jer tvrdi se da tu nije spaljeno svih 43 studenta, već manje. Dakle, mi smo ukazali na tu petu verziju dokumenta koja nije navedena niti u jednoj izjavi. Dakle, jedan od glavnih izazova jeste imati na raspolaganju od vojnih izvora svu njihovu dokumentaciju. Dakle, bilo se radi o izvješćima, o fotografijama, videozapisima. Ali isto tako i o ispitivanjima e, članova 27. pataljuna koji imaju ključne informacije jer su bili očevici i znaju što se, znaju više od toga što se dogodilo u noći od 26. 27. Mi smo vlastima stavili na znanje spremnost da dostavimo te informacije tužiteljstvu. Općinski policajci i drugi su dali druge dodatne iskaze. Zatim treći izazov, novi dokazi i nove izjave mi smo predstavili više od stotine zahtjeva. Surađivali smo na e, prikupljanju raznih dokaza. Četvrti izazov koji smo spomenuli vlastima tiče se opasnosti od fragmentiranja ove istrage. Što to znači? Pa, jednom kad započne istraga, odnosno dok je u tijeku, istovremeno se otvaraju druga, druge istrage koje se bave nestankom 43 studenata, a u kojima sadržane ključne informacije. To je nešto o čemu se raspravljalo sa e, s glavnim državnim, državnim tužiteljem i s njim smo razgovarali kako bismo mogli napredovati sa svojom istragom. I konačno, evo, još jedna zaključna stvar koju o kojoj smo raspravljali s meksičkim vlastima, e, jest da je određen broj nas bio izložen osobnim e, kampanjama ad personam s namjerom diskriminacije. Govorilo se da, da ne želimo otkriti istinu, optuženo se optuživalo nas se i za neke političke nakane, no naša skupina je formirana zbog onoga što se dogodilo i naš rad sastoji se iz toga da se zalječe otvorene rane i sad smo u ključnom trenutku, tako da se nadam da će doći do jačanja dobrih, eh, dobre prakse i da će se E, situacija poboljšati kako bismo na pravosudnoj razini kako bismo iznašli e, odgovore i ovdje se radi o borbi protiv nekažnjivosti i jačanju demokratičnosti u Meksiku. Jer podrška od međunarodne zajednice je bio tijekom svog ovog postupka od ključnog značaja uvažena predsjedavajuća, dame i gospodine, najljepše hvala na pozivu i hvala svim članovima ovog pododbora za zaštitu ljudskih prava. Mi smo naravno na raspolaganju za sva vaša eventualna pitanja i da saslušamo i vaše komentare. Odgovorili smo na vaš poziv jer smo htjeli da vam iz prve ruke e, predočimo informacije kojima raspolažemo E, naravno, mi smo svjesni da nećemo moći privesti kraju e, rad u naredna dva mjesta, no u svakom slučaju vam zahvaljujemo na pozivu. E, ovo je jako važno za zaštitu ljudskih prava diljem svijeta i suradnja između državnih tijela i organizacija građanskog društva su od apsolutno ključnog značaja. Naša hvala, gospodin Pas. A sada bih e, želio predati riječ e, gospođi Beseri koja je zastupnica članica izaslanstvu e, u Meksiku i koja je bila u Meksiku prije par tjedana. Meksiko mora dobiti istinu kako bi mogao prevladati ovo nepovjerenje između naroda i institucija pravosuđa koje je pokrenulo ovo nekažnjivo ponašanje i kako bi se spriječio taj jaz e, na inicijativu e, Interameričke komisije o ljudskim pravima i uz e, pristanak obitelji žrtva mandat je proširen do listopada 2015. I sada komisija radi na tome da doista iznađe istinu o ovim nestancima. I kao što je rekla predsjednica, od samog početka e, tražimo objašnjenje, e, želimo da se obiteljima dadu informacije kao i međunarodnoj zajednici i sada imamo ovo izvješće o stručnjacima iz 2015. Imamo i proširenje e, mandata do travnja i činjenica da pododbor o ljudskim pravima poslao misiju u Meksiku u veljači, to je također bila važna stvar u ovom prikupljanju informacija i u na sastanku sa Claudiom Pas e, u Meksiku u veljači bilo je jasno da se mogu izvući važni zaključci oko toga što se dogodilo ili nije, a isto tako je bilo važno e, skupiti više informacija, prikupiti ključne dokaze, znači što je ovim petim busom koji se nije pojavio, autobusom, što je sa pošiljkom e, heroina, pucnjevima i također svjedočenjima 27. E, bataljona, znači to su te informacije koje nam treba pristupiti, a i parlament može odigrati ključnu ulogu u pomoći i podupiranju rada ove neovisne skupine. E, članovi ove skupine nedavno su užasno, potvrgnuti užasnoj kampanji defamacije i upravo sada želimo im dati potporu u e, potrazi za istinom. Ovo je gospođi Besera. A sada prije nego što dadem riječi zastupnicima koji su zatražili riječ, mogu li dati riječ, riječ predstavnicima Europske službe za vanjsko djelovanje koji su odgovorni za taj dio Amerike. Zahvaljujem. Ehm, evo samo e, neka, kratko neke informacije. Naravno mi pratimo napredak u ovom predmetu, bavimo se time od e, rujna 2014. i u e, listopadu prošle godine misija išla u Meksiko izdano izvješće o onome što se događa sa ovim e, istragom koja pokazuje da savezne vlasti djeluju transparentno u ovom e, predmetu i Također, e, neće se dopustiti nekažnjivost e, u kontekstu ovog strašnog događanja. To se kaže u izvješću. U kontaktu smo s meksičkim vlastima, u kontekstu dijaloga na visokoj razini ljudskim pravima i e, razgovarat ćemo dakle o tome s njima i ondje. Dijalog će se voditi u, i u Briselu. Želim samo ukazati na činjenicu da s našim kolegama iz e, komisije i meksičkim vlastima zajedno djelujemo na utvrđivanju niz e, projekata u kojima Europska unija može dati potporu Meksiku u borbi protiv mučenja i uh, e, prisilnih nestanaka. Zahvaljujem, gospođa Riča, gospođa Lopile. zahvaljujem. Ja sam se također htjela zahvaliti stručnjacima na vrlo dobro utemeljenom radu i svakako ovdje je postalo vrlo jasno koja je kvaliteta vašeg rada tijekom godina koja pokazuje da vi niste na raspolaganju za bilo koju političku instrumentalizaciju s bilo koje strane, a koja vam se eh, nam tu prigovara. Također želim gospođi Pas zagovoriti e, e, zahvaliti na svim na, hrabrosti i na svim saznanjima iz Guatemala i naročito sa hrabrosti za rješavanje e, kaznenih dijela i zločina iz diktature i što je zločin, su zločinci privedeni pravdi. Dakle, mislim svakako E, predsjednica je rekla e, da je sada možda to krivo vrijeme jer e, možda ovo za ovaj sastanak jer postupak još nije zaključen. Ali mislim da to trebamo doista uzeti ozbiljno i ako sada komisija za istragu u travnju ili svibnju donese završni, završno izvješće i kada na kraju kaže da e, možemo, da kad se pogleda još jednom konkretne preporuke, onda se može pogledati kako će dalje Europska unija provesti te preporuke. I također e, smatram da ovaj užasni, stravičan i brutalan slučaj nas još podsjeća na ono dvoje roditelja nestalih studenata koji su bili pred našim domom, koliko nas je to pogodilo, da, ali Posebice ovaj e, predmet pa još jednom pokazuje na to da je Meksiko ima veliki problem s iznalaženjem krivaca. Znači ova nekažnjivost je, i kultura nekažnjivost je toliko je proširena u Meksiku da će i rezultati ove istrage doprinijeti zasigurno u smjeru rješavanja ovog problema. Ja sam vas, e, dakle, sad shvatila na sljedeći način, e, vas, gospodine Bernstein, kada ste rekli da e, sve razine vlasti, lokalne policija na lokalnoj i saveznoj državnoj razini i vojska, da je vojska pratila studente dulje vrijeme i da je bilo jasno da su oni sam studenti iz dotične škole i da su na različitim razinama policije i vojske e, su se širile i razmjenjivane informacije. Dakle, ako sam to sada dobro shvatila, vama nije bilo dopušteno razgovarati sa vojskom o tome. E, možete li nešto e, o tome još reći? I također rekli ste i da, se, da postoji sumnja da u ovom autobusu, ovom petom autobusu koji e, se nikad nije pojavio onda u ovim dokumentima koje ste istraživali da se e, da se čak e, pretpostavlja, odnosno sumnja na to da je se tim autobusom trebao prevoziti heroinu u Sjedinjene države. Je li se to potvrdilo u vašim istragama i proizlaze li iz toga možda neki, neke upućivanja na to da su možda snage sigurnosti na svim razinama, dakle policije, druge i političke, da su tu uključene i te političke i političke razine. Također, e, kad se govorilo o glavnom državnom odvjetniku Marilu Karanu i eventualnom spanjivanju tijela na deponiji, on je vrlo brzo rekao da on sigurno znade da je povijesna istina da je to, da je to točno a sada su daljne istrage pokazuju da se to ne može e, tako kategorički potvrditi. Znači postoji onda neka mogućnost da se možda još jednom e, vrati na ponašanje glavnog državnog odvjetnika e, i možda može li se na neki način postupiti protiv njega zbog lažnog iskaza u okviru službe. I ne znam, evo još jednom e, e molimo samo da e, evo i obećamo da, ćemo se, da će se Europska unija pozabaviti zaključcima istražnog odbora. Evo, žal, doista moram reći da strašno kasnimo sa dnevnim redom, doista što znači da će nam prevoditelji morati otići u određenom trenutku. Ovdje ozbiljno kad ostanete bez vremena, problem je sljedeći da u jednom trenutku više nemamo prevodu. E, prevoditelji imaju e, svoj raspored. Pristali su do ostati s nama do 12.40 pa eto do 12.40 ćemo biti ovdje, ali do onda moramo završiti, poslije nećemo imati prevode. Dakle, izvolite dalje. Dobar dan. Ja sam e, sudjelovala u zajedničkom parlamentarnom izaslanstvu između Europskog parlamenta i Meksika i pratila sam e, vrlo pozorno ovaj predmet, tako da želim za početak reći kao prvo da E, želim zahvaliti stručnjacima na onome što čine i također bih e, doista željela zahvaliti na svemu što radite i pokušavate učiniti u zemlji kao što je Meksiko, gdje kao što smo doista čuli je teško raditi, postoje problemi sa pravosudnim sustavom, sa trgovinom, drogom e, i također E, imate i e, obitelji žrtava. Znači, e, ovaj tim je, nadamo se da je neki instrument, kao što su rekli kolege, da se ipak otkrije istina i razotkrije istina. I ako je to tako, svakako to je dobro. Svakom ja i Europski parlament želim vam zahvaliti na onome što činite u tom pogledu. Pratili smo vaš rad i E, znači da se osigura da roditelji saznaju istinu i da dobiju, dobiju zadovoljštinu za ovo. Znači su djeca nestala, čak niti ne znaju trebaju li e, oplakivati smrt svoje djece ili ne. Dakle, evo to je najvažnija stvar e, u vašem radu. Dakle, kada vaš mandat jednom bude okončan i kada ste pronašli odgovore na pitanja koja se spominju danas, bili bismo doista sretni ako biste mogli ponovno doći k nama i reći nam što sve detalje. Mislim, ono što ste činili do sada svakako je bilo odlično. Nadamo se da ćete i dalje na, imati napretka. Mislim, borite se protiv sustava i trgovcima drogom gdje e, ljudski život ne vredi ništa, ali droge vrede milijune i možda eto se eto još i surađuju sa s policijskim službama koje su sve vidjela, a nisu im mogle pomoći. A možda su čak i uključene u nestanak dotičnih osoba. I nadamo se da će sve pomalo početi izlaziti na svjetlo i nadamo se da ćemo mi moći i vama pružiti potporu onome što činite. Hvala, gospođa Karel. Zahvaljujem. Ja ću također vrlo kratko želim e, zahvaliti stručnicima koji su govorili i e, slažem se sa inicijalnim e, napomenama predsjedateljice gospođe Himene znajme činjenice da bi možda bilo bolje da smo ovaj sastanak možda održali kasnije kada bude završeno izvješće. Kako izvješće ćete iznijeti? Koji je vaš odnos sa nadležnim tijelima u Meksiku. Hoćete li vi svoje rezultate predati e, meksičkom pravosuđu i mislite li da temeljem onoga što ćete vi pronaći da će se nešto promijeniti? Surađujete li sa sustavom pravosuđa i koji je vaš odnos sa vlastima? I mislite li da kad jednom završi vaša istraga da će e, nadležna tijela e, poduzeti nešto dalje po tom pitanju. Zahvaljujem. E, dakle, što se tiče pitanja koja su postavljena o onome što su znale nacionalne vlasti, postoji na skupina C4 koja koordinira informacije koja pokazuje da da od 5.36 na večer da studenti su bili e, ondje i da e, su da je i savezna policija i državna policija da su svi bili uključeni i da su proslijedili informacije. Znači, to je nešto što u istrazi se ne spominje e, službeno i zapravo oni kažu da e, su dokazi uništeni prije nego što su otišli sa autobusne stanice i jedna je izjava iznesena oko ovog autobusa koji ide protivno onome što je rečeno i pokušali smo nekako doći e, do kontakta sa vozačem i napravo na kraju smo pronašli pisani dokument koji potvrđuje ono što su rekli studenti i također čuli smo od e, državnog odvjetnika e, e, o svim informacijama koje su se počele pojavljivati. Dakle, postoji ta sumnja i nema sumnje da to treba dalje istražiti. Još uvijek nemamo dokaza i zapravo treba nam međunarodna tehnička pomoć da u to uđemo malo dublje. Nadalje. Mi nismo procijenili ono što je u izvješću. Naime, ono što mi činimo je opisali smo ono što se dogodilo i pokušali to jasno reći, jer postoji puno kontradiktornih činjenica ovom e, i verzija o ovom događanju, a mi pokušavamo smanjiti ovu konfuziju kako ne bi bilo toliko sumnja. Kako će to biti sve popisano tko je odgovoran za što je prva stvar, ali ono što mi prije svega želimo je sporazum o činjenicama. Dakle, ako želimo raščistiti situaciju, a to je ono što mi pokušavamo učiniti, da otkrijemo istinu o ovom predmetu i nadamo se da ćemo s ovim dodatnim vremenom dobiti dodatne informacije kako bismo mogli učinkovito doprinijeti. I to smo činili do sada i nadamo se da ćemo to moći činiti u budućnosti. Gospođa Pajs. E, ja sam željela naglasiti da naša prisutnost u Meksiku je nešto što je e, zatražila i Meksička država kao i a obitelji žrtava među e, Interameričkom sudu za ljudska prava. Znači nas su pozvali i meksičke vlasti da surađujemo sa uredom državnog tužitelja i sa uredom guvernera E, kojima mi upućujemo naše preporuke. To je odgovor na vaše posljednje pitanje. Mm. Naime, drugim e, riječima, sve će naše preporuke prvo biti dostavljene e, meksičkim vlastima. A što se tiče naše istrage i naravno i uredu državnog tužitelja. A sada kada gledamo znanstvene dokaze iz izvješća, čini se da oba četiri tri studenta, odnosno njihove ostaci nisu spaljeni na, u spalionici e, na otpadu. E, Ured e, državnog tužitelja sada naručuje daljnje studije onome što se dogodilo i mi želimo podupriti te napore. Dakle, ono što imamo su preporuke iz izvješća koje smo podnijeli E, u prosincu, da naime da se radilo o metanju pravde, da neki državni službenici e, bi mogli biti uključeni u to. E, prikrivanje istine i da to treba istražiti. I hvala prije nego što zaključimo, kao što uvijek to činimo. Imamo i pravnog savjetnika mm, Meksičkog veleposlanstva. Imamo koju minutu ako želite. Zahvaljujem. Svakako u interesu moje zemlje da e, imamo dobar dijalog sa pododborom obzirom da sve zemlje i regije e, znaju da se suočavaju sa puno izazova u pitanju ljudskih prava, a u Meksiku je odlučan i ima volju ovdje e, pokrenuti konkretne mjere E, mislim da su i zastupnici to vidjeli u posjeti e, Meksiku prije nekoliko tjedana, a posebice kada se radi o ovakvom stravičnom zločinu protiv studenata gdje e, će vladavine prava i svi resursi vladavine prava biti iskorišteni da se pomogne žrtvama obitelji i onima koji su odgovorni i da ih se privede pravde. I to činimo i, i dalje ćemo to činiti kao što sam već rekao, uspostava stručne skupine odražava ovu odlučnost i volju države da se provodi ova istraga u ovom kompleksnom predmetu i pokazuje ko, koju važnost pridaje vlada ovom predmetu i također koliko je važna međunarodna suradnja. Ovdje meksička vlada pozdravlja tehničku pomoć koja je uspostavljena sa stručnjacima iz stručne skupine E, ured državnog odvjetnika zahvaljuje naravno na svim doprinosima i komentarima koji će se odraziti e, na ono što će dalje činiti pravosuđe i to smo inkorporirali u našu istragu. Postavljamo posebni ured za istragu u ovom predmetu a koji usko surađuje sa stručnom skupinom. Te na posljedku prošle nedlje, kao što je već rečeno, treća tehnička studija o onome što se dogodilo je pokrenuta i opseg ove studije i tim koji provodi studiju dogovoreni su sa stručnom skupinom. Predsjednice, dakle, kao što zna da ovaj pododbor Sporazumom s obje strane mandat stručne skupine završit će 30. travnja i želio bih naglasiti, kao što ste i vi također rekli, da je poziv pododbora da se pozove stručnjake na ovaj sastanak bio preuranjen, e, posebice uzevši u obzir da tehnički dio posla još nije završen i da konačno izvješće još nije prezentirano meksičkoj vladi kao niti njegove preporuke. I u interesu je svih, a posebice je u interesu pododbora da se očuva neovisnost rada stručne skupine a meksička vlada smatra apsolutno ključnim eh, da dok stručna skupina i dalje radi na ovom predmetu, treba raditi neovisno kako bi se osiguralo da se istraga može ispravno nastaviti. To je u interesu svih da se stručnjaci usredotoče na pitanja koje obuhvaća njihov mandat eh, i tehničke aspekte toga. Ne, mi smo sigurni da će se pod odbor e, složiti da su ovo e, legitimne zabrinutosti. I kao što je neko, prije nekoliko dana rekao glavni državni odvjetnik, e, jedan od ključnih točaka u ovom predmetu je ljudska prava žrtava kako bi se zajamčila pristup pravdi i propisan proces. I tijekom e, cijelog ovog postupka upravo je pokazala otvorenost i transparentnost u odnosu na igualu sa žrtvama obitelji i civilnim društvom u cijelosti. Dakle, dame i gospodo, još jednom želim ponoviti da ova e, istraga će biti otvorena sve dok nije pojašnjen zadnji detalj do sada je 136 osoba povezano s ovim zločinima uhićeno i mi i dalje poduzimamo strukturne e, široke mjere kao na primjer uspostavljanje u e, listopadu prošle godine specijaliziranog e, osoba za pronalaženje nestalih ureda za pronalaženje nestalih osoba i u tom smislu novi nacrt zakona napreduje a prati ga i Crveni križ, e, ured visoke povjerenice, e, UN povjerenik za ljudska prava i prate razvoj dakle, novog zakona kao i doprinose stručne skupine. Evo i za kraj želim još je samo ponoviti predanost Meksičke države da raščisti i pojasni ono što se dogodilo i da jača institucionalni kapacitet Meksičke države za promicanje e, ljudskih prava. Mi kao Meksikanci smo ljudi u čim je najvećem interesu da se to dogodi. Htio bih istaknuti jednu stvar, a to je kad je riječ o tome je li prerano ili ne organizirati ovaj sastanak, mislim da to nema baš puno e, smisla. Stručnjaci su ti koji mogu to reći. Dobili su pozivnicu i ja sam rekla da bi bilo bolje da dobijemo prvo sve zaključke. E, to ne znači da ne trebaju biti pozvani. Pozvani su i dobro da su došli. Hvala im, hvala im na hrabrosti. Radi se o vrlo osjetljivom poslu. Hvala i Meksičkom veleposlanstvu u Europskoj uniji, koja je uvijek spremna doći k nama, razgovarati, olakšati nam rad ali daleko smo od toga da smo završili danas ovu raspravu. Nastavit ćemo intenzivno raditi zajedno s e, meksičkim vlastima, grupom stručnjaka, skupinom predstavnika civilnog društva i svatko će obaviti svoj dio posla i odgovornosti. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero eh, la señora Becerra eh, nos acompaña. Dosta kasnimo, ali... Gospođa Versera je ovdje koja će nam govoriti o Meksiku i svom putovanju tamo, a nakon toga imamo i izvješće gospođe e, Veržija. A moramo završiti do 12.40. Hvala. Dobit ćete doista kratko sažeto izvješće. Jer su ovdje ljudi izvele poslanstva. Hvala tajništu na obavljenom poslu. Mislim da je ovo bilo vrlo intenzivno iskustvo, intenzivna misija koja je bila ujedno i vrlo uspješna. Hvala tajništvu, hvala gospodinu Predi koji je, e, koji je predvodio misiju koji je danas nažalost nije mogao doći i zamolio me da održim ovo izvješće. Od drugog tri člana ovog e, pododbora podsjetili su Meksiko i Guatemala. Gospodin e, Preda, gospodin Henkel i ja. Meksiko i Guatemala dvije su ključne zemlje iz Južne Amerike. Ima tu puno zajedničkih stvari, puno je razlika i s objema zemljama imamo potpisan ugovor o partnerstvu i priključivanju, odnosno suradnji. Hvala isto tako i e, delegacijama Europske unije u tim zemljama koje su nam puno pomogle. E, dobili smo pomoći od drugih e, ljudi i prije i nakon završetka misije. Htjela bih također reći da smo e, prikupili informacije o stanju ljudskih prava u objema zemljama. Organizirali smo više sastanaka u tim zemljama i bavili smo se temama zaštite i promicanja ljudskih prava, to je odgovornost svih aktera, E, vlasti na svim razinama, to je odgovornost privatnog sektora, civilnog društva i svih zainteresiranih strana. Potrebno je pomoći civilnom društvu, njih ne smijemo doživljavati kao neprijatelje, već kao partnere. I oni su odigrali ključnu ulogu u nekim aspektima. E, Meksiko i Guatemala moraju provesti određene defo reforme kako bi postigli napredak u pogledu ljudskih prava i treba napraviti sve da se to doista konkretno i ostvari. E, potreban je napravak, e, napredak na mm, u, u smislu pravnog okvira, institucionalnog okvira i tako dalje. Puno je toga napravljeno, ali još je toga ostalo za napraviti. E, uskoro će biti objavljeno izvješće, za sada postoji napredak, nacrt, Kad je riječ o Meksiku, dakle ono što je bitno je nestanak 43 studenta i nasilje nad ženama. To su teme na kojima smo se, kojima smo se bavili na sastancima. Htjeli smo imati pri, e, predstavnike različitih e, institucija, predstavnike medija, medija nevladinih udruga i tako dalje. Zatim kad je riječ o pravosuđu, nekažnjavanju, nasilju nad ženama, e, kažnjavanju aktivista za ljudska prava, novinara i tako dalje. Zatim to su i problemi stranih novinara. Evo, ovo je bilo stvarno ekspresno, ali htjela sam vam stvarno ukratko objasniti što smo radili i što smatramo da je bitno. E, kad je riječ o Meksiku i kad je riječ o aktivistima, odnosno borcima za ljudska prava i o novinarima, moramo i dalje pratiti stanje i nastaviti surađivati te pružati pomoć kako bi međunarodni mehanizmi namijenjeni novinarima i zaštiti prava boraca ljudska prava doista služili svoje svrsi. Mi smo im rekli da ćemo im pomoći da imaju određene, određena sredstva na raspolaganju, a i određene mehanizme, međunarodne mehanizme. Ovo je također jedan pristup koji omogućuje rodnu ravnopravnost i pratit ćemo situaciju. Kad je riječ o Gvatemali, uvjerena sam da će se i članovi zaslanstva složiti sa mnom da je jako važno aktivno podržati rad Međunarodne komisije za borbu protiv e, nekažnjavanja u Guatemala. Jako je bitno e, boriti se protiv toga, bitna je vladavina prava, to je rekao i predsjednik Morales. To je ključna stvar kad govorimo o pravosuđu ali tu su i odnosi s autohtonim stanovništvom, nejednakost, pravda, a treba zaštititi i prava boraca za ljudska prava. Osobno bih htjela reći da nakon što sam ču, slušala stručnjake, da kad je riječ o e, ovom slučaju koala složili smo se svi nakon dubinskog intervjua koji smo imali s njima, da je od ključne važnosti i dalje e, podupirati istragu koja se provodi u suradnju i uz potporu meksičke vlade. I željeli bismo da Eh, Europski parlament na neki način stavljajući težište na to eh, naglasi važnost eh, tog slučaja. Na ovom je pododboru da pomogne stručnjacima i meksičkoj vladi da lakše dođe do informacija kako bi istragu se moglo zaključiti i kako bi se doznala istina. Jako je bitno doći do informacija, do dosjeja, do spisa, do završetka E, mandata. Nadamo se da će do tog trenutka sve biti jasno. Hvala vam na ovom vrlo učinkovitom, e, konciznom savješću. Gospodin Predan je ovdje, ali umjesto njega tražilo se, dakle u njegovo ime tražilo se, tražio se nastanak, nastavak ovoga. i o informaciji o tome dobit ćete putem e-maila. Da nemamo izvješće gospođe Veržija na dnevnom redu, a za koje su predviđeni, predviđeni određeni rokovi, onda bismo mogli nastaviti sa ovom raspravom, ali ipak moramo se pridržavati dnevnog reda i razgovarati i o izvješću gospođe Veržija, a sada smo dobili e, zahtjev, odnosno javljanje predstavnika e, Guatemala, ali nemamo naprosto vremena, tako da predem riječ gospođi Veržija. Madame la Présidente, je vais commencer mon intervention à, tous ceux... Najprije se želim zahvaliti svim onima koji su mi pružili pomoć u pripremi ovog izvješća. Najprije radi se o izvjestiteljima u Sjeni, no isto tako i nevladnim organizacijama, međunarodnim organizacijama koje smo, s kojima smo se mogli sastati i dopustite da ih e, navedem ovdje. Njih, s njima smo susretli ili e, oči ili posredstvom e, dakle, Michel Krepo, posebni izvjestitelj za migraciju i ljudska prava, e, predsjednik UNHCR-a, predsjednici Oxfam-a, Međunarodna federacija za e, kršćansku borbu protiv torture, Amnesty International, Human Rights Watch, Euromediteranska mreža za ljudska prava, PIKAM, Crveni križ i Save the Children. Dakle, mislim da smo imali dosta širok panel kako bismo se bavili ovim pitanjem. Također želim se zahvaliti i osoblju članovima osoblja komisije, kluba zastupnika, a i svoje, svoje asistente koji su mi uveliko pomogli. Europski parlament e, permanentno govori da želi imati izraditi politički pristup e, pitanju migracije. Odbor LIBE izradit će mišljenje, odnosno radi na izrad mišljenja o europskim politikama, e, europskim migracijskim politikama. Naš odbor i AFET će izraditi mišljenje, kao i odbor DEVE i odbor za prava žena. Ovo izvješće koje predstavljam ne odnosi se dakle tih migracijskih politika u Europi. Ovdje se radi o polaznoj točki koja je zajednička meni i svim izvjestiteljima u Sjeni i mislim da prva stvar koju trebamo napraviti, a to je u ovom projektu koji vam je predstavljen, jeste ponovno situirati malo pitanje migracija u svijetu. Danas ima 244 milijuna migranata u svijetu. To je ono što se zove stok. Dakle, trebamo imati na umu značaj tih migracijskih tokova i najzastupljenije zemlje su Sjedinjene američke države i Francuska. Stokovi i tokovi ne trebaju biti ne treba ih miješati, no kada se čita ono što vidimo, moglo bi se što sada reći, omjer migranata predstavlja 3,3% svjetskog stanovništva, a 2,9% je su predstavljali prije 30 godina, dakle to je u porastu, no u to nije proporcionalno razvoju eh, razmjena, pa isto tako i razmjena ljudi, kretanja ljudi. Ono što mene zanima jeste da vidimo u kojoj mjeri su te međunarodne eh, migracije evoluirale i promijenile se. Prva promjena eh, jeste ta da se to tiče svih kontinenta i da su više i više regionalizirane. Migracije jug-jug danas su veće, predstavljaju veći dio uh, spram onih s uh, juga na sjever. 80% jug-jug uh, odnosi na migracije koje, gdje migranti idu u susjedne zemlje koje imaju jednake prihode. Dakle, to su migracije između siromašnih zemalja. Tome se pridodaje također i pitanje klimatskih imigrana, emigran, imigranata koje ja zovem razmještenim osobama e, iz klimatskih razloga, a tu ima e, već 14,5 milijuna ljudi na, e, u, južnim zemljama. Također imamo i izbjegličku krizu, svjetsku izbjegličku krizu, 60 milijuna razmještenih i izbjeglica brojimo u svijetu. Europska unija prihvatila je samo 6% njih. Cijeli svijet, svi, svi pojedinci, svi ljudi ovoga svijeta nemaju jednako pravo na mobilnost. Malo prije rekao 244 migranata na međunarodno ima a u njima je 140 milijuna e, Azijata, 62 milijuna Europljana, od kojih pola, 50% migrira unutar europskog kontinenta, 37 milijuna južnoamerikanaca, a sad smo imali delegaciju iz Meksika i želim uzgled budi rečeno reći da je Meksiko drugi, druga zemlja imigracije na svijet, migracije u svijetu, 12 eh, milijuna Meksikanaca živi izvan Meksika. 34 milijuna migranata eh, bilježi afrički kontinent, od čega 87% živi u drugoj, nekoj drugoj afričkoj zemlji emigracija je također sve više i više, e, tu ima sve više i više žena i sve više i više e, diplomiranih. Ovo izvješće tiče se prava migracije u trećim zemljama. Dakle, bavimo se migrantima u trećim zemljama, a ne onima koji dolaze u Europu. A s obzirom da smo ovdje u pododboru za ljudska prava, odlučila sam poći od jedne univerzalne i percepcije ljudskih prava koja nije djeljiva i želim govoriti o pravima na ljudskim pravima i pravima e, izbjeglica kao što su ona koja su priznata u međunarodnoj povelji za prava za ljudska prava i ona koja su ugrožena a tu su pravo za odlazak iz vlastite zemlje potreba za zaštitom migranata i osoba tražiteljima azila i najugroženijih e, osoba žena i djece izvjestitelji u su insistirali na ovom pitanju također mislim da je to značajna stvar zatim zabrana mučenja odnosno torture i e, lošeg postupanja. U mnogim zemljama migranti su sustavno zatvarani. Tu je i gospodarsko, socijalno, kulturno pravo. Znam da nekoliko e, izvjestelja u je skrenulo pozornost na to pitanje. Tu je naravno i pravo na obrazovanje, na zdravstvo. No isto tu je i pravo na rad, a treba imati na umu da je pravo na rad najbolji način da se netko osamostali, osobito u zemlji u kojoj se ne priznaju nikakva prava migrantima. Tu treba imati na umu naravno i osnovni uzrok tih e, kretanja, premještanja i e, negiranja tih prava. Da, istina je, većina zemalja juga e, prolazi kroz raznorazne krize, tu je i pitanje otimanja zemljišta i to je nešto što navodi brojne da se egziliraju. I mislim da se trebamo sredotočiti, barem vam ja to predlažem, da se bavimo prvenstveno preporukama e, glede europskih politika. To je vjerojatno najteži dio, najmanji konsenzus tu među nama, no mislim da možemo ostvariti dosta sveobuhvatan sporazum po tom pitanju. No ja sam odlučila usloniti na međunarodne konvencije i prvenstveno Europski instrument za zaštitu ljudskih prava. uvijek treba više uključivati e, e, politike, migracijske politike, politike razvoja i ocjene procjene učinka koje su međusobno sve više više povezane u Europskoj uniji. Ja sam napravio neke minimalističke preporuke tražeći taj što veći konsenzus do kojeg mi je doista stalo ograničenje, to što smo ograničeni na 6000 znakova me naravno nužno navelo da skratim neke stvari, da ih uprostim i nisam se bavila svim temama, naravno politikom razvoja, time će se baviti odbor DEVE za razvoj i neke druge teme, no s obzirom da moramo biti kratki, neću duljiti. A sada ću predati ubrzo dodatne amandmane izvjestiteljima u sjeni koji uključuju one stvari koje sam isključila iz svog prvog nacrta e, mišljenja. E, prvo e, saslušanje imamo 16. E, ožujka. No moram vam reći da nisam nimalo zadovoljna ovim, jer meni je rečeno da će mi ovaj trenutak sada pomoći u izradi mog izvješća, ali ovdje se radi o migratskim politikama, to nije e, ni od kakve pomoći za e, moje izvješće, to vam moram reći i nijedan od mojih prijedloga nije e, uključen, tako da mi imam dojam da me se ovo baš i ne tiče uveliko. Dakle, E, rasprava 17.3., 24. E, rasprava i e, glasanje na afetu 23.5. na skraćenoj plenarnoj 22. lipnja, ukoliko naravno ispoštujemo sve rokove. A sada ću rado saslušati vaše, e, vaše primjedbe e, i kako bismo nastavili s ovim radom do kojeg mi je jako stalo. Tienen la palabra la, el señor Demesmaker y la señora Becerra y tenemos un total de 8 minutos. Najljepša hvala, imamo još 8 minuta prije nego što prevoditelj odu, a sada ćemo e, dati riječ gospodinu Demesmakeru i gospodina Strojeviću. Svi također želite se javiti za riječ. Gospodin Demesmaker, vi najprije imate riječ, a onda gospođa Besera i gospodin Ostrovićius. Collega van de EVP kon er eh, helaas eh, niet bij zijn, eh, mevrouw Komodini. Nažalost, naš kolega Komodini iz gospođa Komodini iz Pučana nije mogla doći, tako da me zamolila da pročitam izjavu. To će trajati tek jednu minutu, a nakon toga ću kratko izneti svoje komentare. Dakle, ovo su sada komentari gospođe Komodini. Ona ih je napisala na engleskom. Prvo, zahvaljuje izvjestiteljici gospođi Veržija što je pripremila ovu, ovaj dokument. Zahvaljuje isto tako i izvjestiteljima u sjeni na tome. E, migracija, migracije su e, prioriteti. To je nešto što Europski parlament e, mora uzeti u obzir i to je postala očita činjenica i parlament je aktivan u tom smislu već nekoliko vremena. Ali ovdje se u ovom izvješću e, inzistira na ulozi Europskog parlamenta e, u obrani ljudskih prava i s obzirom na migracije u trećim zemljama s ciljem iznalaženja dugoročnih rješenja. Važno je shvatiti da e, iako praktički gasimo požar odnosno požare na europskom teritoriju, migracije često počinju izvan Europske unije. I Europska unija ima odgovornost čak i prema svojim građanima da djelovati e, na taj način da suzbije, odnosno riješi e, uzroke migracije. Ako to ne napravimo, pogotovo kada se radi o kršenju e, vladavine prava u trećim zemljama, nećemo imati izbora nego tek gasiti požar na našem teritoriju. Veselim se danje raspravi o ovoj temi te ću podnijeti određene amandmane vezane uz ovo izvješće e, kako bih predložila i neke druge e, aktivnosti u ovom smislu. Evo, dakle, to su bili komentari gospođe Komotini. Sada slijede moji komentari. Hvala izvjestiteljici, gospođi Veržija, na obavljenom poslu. Pitanje migracija je nešto e, na čemu parlament intenzivno radi posljednjih tjedana i mjeseci. I to je tema koja zaslužuje jako veliku pozornost naše strane kako bismo inzistirali na zaštite ljudskih prava. To su i temeljne vrijednosti Europske unije. Istovremeno moramo biti realistični. Sve, svaka regija ima određeni kapacitet za primanje e, migranata. Te su na raspolaganju različiti resursi za prihvat, za stanovanje, za obrazovanje i e, tako dalje. Naravno, smješteni kapacitet je ograničen kad govorimo o Europskoj uniji. Ovo izvješće bi također trebao naglasiti razliku između postojanja različitih e, koncepata. S jedne strane postoji razlika između izbjeglica i tražitelja azila, te ekonomskih migranata to je nešto što bitno utječe na tumačenje situacije. Sada smo suočeni s e, priljevom migranata u Europu i ne bi bilo dobro da se tu izgubi kontrola. I bitne su humanitarne mjere, to su, međutim, to spada u nadležnost pojedinih država članica. Mi želimo tražiti različite pravne puteve kako bismo spriječili trgovinu ljudima. Treba nam novi sveobuhvatni pristup. Moramo biti u stanju kontrolirati priljev migranata, a isto tako ako je potrebno, treba provoditi, uvesti i provoditi politiku sustavnog povrata tu su u Europi. Mislim da moramo imati popis takvih e, zemalja. Hvala, gospođa Besera sljedeća. E, Govorit ću engleskim jezikom, zato što prevoditelji sada moraju otići. Hvala gospođi e, Veržija. Dakle, ipak ću govoriti španjolskim jezikom, mislim da ću biti i brža. Hvala gospođi Veržija, mislim da ste obavili jedan ozbiljan posao. E, jedan od izazova je pokazati da možemo na smislen način dati doprinos ovoj raspravi. Ostali odbori bavili su se različitim drugim aspektima. I to je nešto što stoji i u izvješću gospođe Vržija. Očito je da ozbiljno radimo. To se također vidi i u amandmanima koji će biti podneseni. Tako da ovaj dokument pokazuje da ovo pitanje ozbiljno shvaćamo, te da ostvarujemo dodanu vrijednost e, u okviru ovog odbora. Hvala gospodin Ostrovićius. Hvala gospodin, gospođo predsjedavajuća. Da, naša kolegica Verđija je uložila značajan napor i e, predstavila nam dokument koji je čitljiv. I vjerujem da će biti otvorena za naše amandmane i prijedloge čiji je cilj poboljšanje završne verzije dokumenta. Htio bih prokomentirati dvije stvari predložio bih svima nama da napravimo jaču, jasniju distinkciju između tražitelja azila, izbjeglica i ekonomskih migranata. Mislim da među klubovima tu postoje različita mišljenja i mislim da te različite kategorije trebamo bolje opisati kako bismo bolje razumjeli kako se i suočiti s izazovima povezanima s postupanjem prema tim različitim skupinama, odnosno kategorijama. E, kad je riječ o kolegi Demesmakeru, on je rekao da je potrebno držati se ovog popisa sigurnih zemalja. Da, mislim da je to važno. Zato je Europska unija toliko uključena u e, politike razvojne pomoći. Zato smo mi uspostavili niz e, ekonomskih i trgovinskih instrumenata kojima bismo željeli pomoći tim zemljama da poprave svoju političku, socijalnu i ekonomsku stabilnost. Vjerujem da će i drugi kolegi iznijeti dodatne komentare. Samo bih na kraju još htio reći da se veselimo dodatnim komentarima i amandmanima za unapređenje ovog teksta kako bi ovo izvješće trebalo, moglo biti spremno na vrijeme te da bude kvalitetno. Hvala. Ya, eh, los comentarios sobre, sí, sobre estas intervenciones tiene usted medio minuto, si no se quedan los inter... Gospođo Veržja, imate još pola minute da reagirate, u protivnom nastavit će se na francuskom. Biću kratka.